usvojiti dnevni red koji smo vam distribuirali 8. srpnja, ako se slažete. Smatramo da je isti evo, usvojen. Poi ci sono comunicazioni. Potom imamo priopćenja. Odnosno ne, želim vam prije svega reći da je ovo prvi put da predsjedam ovim sastankom i sigurno ću napraviti 3000 grešaka te vas molim unaprijed da mi oprostite. Dakle, klub sid nas je obavijestio o tome da će Mercedes Breso izraditi mišljenje na izvješće odbora KONT o zaštiti o financijskih interesa Europske unije za 2014. To je dodijeljeno kolegici sinoć na našem zadnjem sastanku. koliko se svi slažete, smatram da je ovo imenovanje usvojeno Vi čestitamo kolegici. Terzo punto. E, dunque, questo è un punto in cui... Treća točka. Tu ću vam sada reći nešto o preporukama e, koordinatora koji su se sastali 6. srpnja u Strasburu. Koordinatori smatraju da nije potrebno izraditi mišljenje o izvješću koje, je, koje će odbor peti pripremiti o godišnjem izvješću Europskog ombudsmana. Koordinatori su usvojili novi predloženi datum, to je e, utorak 23. rujna 2015. od 13.30 do 15. za susret sa parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe koja će se održati u Briselu. Sve toga potvrđeno je da će međuparlamentarni sastanak AFKA odnosno da će međuparlamentarni sastanak koji će AFKO organizirati sa nacionalnim parlamentima biti održan tijekom redovitog sastanka odbora AFKO u četvrtak 19. studenog 2015. I da će se objediniti sa radionicom koju organizira grupa mm, za prava građana i ustavna prava opće uprave i pol, a vezano uz parlamentarni nadzor nad izvršnom vlasti u Europskoj uniji. I na koncu misija Washingtona, misija Afka u Washingtonu je dobila odobrenje od konferencije predsjednika i isto će se održati tijekom 45. tjedna, dakle zeleni tjedan broj 45, a to je prvi tjedan u studenom, odnosno 3. do 6. studenog. Naš odbor je osim toga pozvan da podrži preporuke koje sam vam upravo navela i e, da e, to zabilježite. Imali primjedbi, ukoliko to nije slučaj, ovi se prijedlozi smatraju usvojenima. E, sada prelazimo na pravu stvar. Ne znam kako će to prevoditelji prevesti. Tema je poboljšanje funkcioniranja Europske unije koristeći potencijale Lisabonskog govora. Kao što znate, izvjestitelji su kolege Breso i Brok. Prije nego što vam dam riječ, želim reći što mislim o ovoj temi, dakle o poboljšanju funkcioniranja Europske unije. to je jedno pitanje kako za vas, tako i za mene. Dana kad smo odlučili ova dva izvješća na vlastitu inicijativu o mogućnostima koje nude europski ugovori i od, dogodila se jedna noć koja je po meni ključna za Evropsku uniju, to je noć e, prošle, nedjelje koja je vezana uz odluke donesene ostanku Grčke u eurozoni. To je po meni bila katastrofalna noć e, zbog raznih razloga. Ne samo za Grčku koja je sada pogurana da provodi štednju koju je sam grčki narod odbio na referendum, ali to je bila strašna noć i za našu uniju. Ono što želim reći je da vas priupitam, smatrate li Želite li da ova dva izvješća provodimo kao da se ništa nije dogodilo ili je moguće govoriti i o mogućnosti ugovora na otvoren način, pritom mislim i na pojačanu suradnju, nakon jednog sastanka vijeća koji su mnogi interpretirali ne samo kao poniženje mm, nacionalne suverenosti koja je tek bila izražena, već je naštetilo i Europi solidarnosti koje mnogi od nas teže. Opasno se sastoji u tome da govorimo o Europi prije godinu dana, a ne o Europi koja se evo pred našim očima prijeti rastočiti. Dakle, ostavit ćemo dojam odbora koji je ravnodušan pred e, ovim događajima koji su u tijeku. će da je ovo neka svojevrsna parlaonica, a ne odbor kojem se promišlja ustavno, ustavni poredak e, unutar Evropske unije. I zato ono što tražim od e, prije svega izvjestitelja da se natren zaustave i razmisle. Ja nemam rješenje, ali bih eh, htjela da svi izrazimo snažnu ambiciju o tome kakvu uniju želimo. Želimo drugačiju uniju od one koja postoji, ako pritom neće doći do izmjene ugovora, a sve to ako ne želimo da se njezina, eh, njezina eh, njezin ugled pred građanima još i dalje naruši. Govorimo o, dakle, o funkcioniranju Unije u i izvan Unije. Održali smo i sastanak e, prije nekoliko mjeseci. Imali su stručnjake koji su izrazili mišljenje o budućnosti Europske unije. A 19. svibnja smo zatražili mišljenje odbora regija te mišljenje gospodarskog i socijalnog odbora. Danas nam je zadovoljstvo što možemo pozdraviti predsjednika odbora e, regija, gospodina Markulu. Nadam se da sam dobro izgovorila e, vaše prezime koji će nam predstaviti rezoluciju usvojenu 8. srpnja od strane odbora regija. Ova rezolucija je prenesena dakle svima nama prošlog petka. Gospodine Markula, dajem vam riječ kako bismo započeli e, raspravu uz, sa vašim izlaganjem. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Breso, gospodine Brok. Dragi kolege Europskog parlamenta, želim vam e, zahvaliti što ste se obratili odboru regija vezano uz sastavljanje ovog e, izvješća. To je povezano s našim zahtjevom za e, stvaranje e, rezolucije na tu temu. Vi ste ju svi dobili, postavljam da imate na za svojim stolom ovu zelenu brošuru koju ću ja koristiti. Na njoj su radili naši ključni ljudi iz naših klubova. Ova rezolucija se bavi i izvješćima kolegice Breso, Broka te kolege Frhovštata koji će biti usvojeni nešto kasnije. Hvala vam eh, na vašim doprinosima, već smo se susreli sa izvjestiteljima, svi su oni dali doprinos na našoj plenarnoj sjednici u vječnici. Podijelili smo vam ovaj letak sa ključnim informacijama za vas i vaše zastupnike. Zadovoljan sam što s vama mogu podijeliti neke od ključnih e, točaka. A ja ću svoje izlaganje podijeliti u dva dijela. Prvi su koraci koji se mogu poduzeti u kontekstu trenutnih e, ugovora. Drugo su prijedlozi koji bi se mogli uzeti u obzir u slučaju reforme osnivačkih ugovora. Prije svega tu, je, tu su odrebe vezane uz trenutne ugovore, dakle počinjemo sa jedinstvenom ulogom odbora regija kao davnog tijela u kojem se nalaze regionalna i lokalna tijela, to je definirano osnivačkim ugovorom, ali naša uloga u zakonodavnom prostupku bi mogla biti službeno nešto pojačana. Razlog zato je e, jednostavan. Imamo dvostruki legitimitet, prije svega e, demokratski prema našim članovima koji su odabrali građani, te onda zakonodavni prema onim kolegama koje predstavljaju e, lokalne i regionalne vlasti. Dakle, oni se bave provedbom europskog zakonodavstva. Nekada imamo jaču, nekada dijelimo ove, ove, ove nadležnosti sa nacionalnim tijelima. Prema važećim odredbama imamo ustavni legitimitet, mogli, on bi mogao biti nešto bolje povezan sa funkcioniranjem Europske unije, zato želimo jačati ulogu odbora regija kako bismo iskoristili znanje i iskustvo regionalnih i lokalnih zastupnika u procesu donošenja odluka. Konkretno želim istaknuti sljedeće prijedloge. Potrebno je još e, uložiti dodatnog napora u nacrte zakonodavnih e, akata. O tome smo već razgovarali sa predstavnicima parlamenta. To obuhvaća studiju utjecaja na teritorij. To traži, to povezano i sa prijenosom evropskih zakona na lokalnu razinu. Treba nam je vidjeti da je ovaj zahtjev našao na odobravanje od članova e, zastupnika, uključujući gospodina Šulca, Buzeka i zastupnicu Hubner, kao i od strane tri izvjestitelja AFKA. Zato pozdravljam ovaj ojačani politički dijalog sa Europskim parlamentom i radujemo se nadzoru provedbe načela subsidijarnosti kako bismo postigli bolje uključenje regionalnih glasova u rad parlamenta. Drugo što imamo ovdje na listi prijedloga je da vidimo pozitivne znakove od nedavnih prijedloga vijeća kada je riječ o boljem reguliranju. Vidimo ovdje pozivanja na odbor regije, to se mora uključiti biti u nacrt institucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu gdje ćemo imati povećanu nadležnost odbora regija pod važećim Lisabonskim ugovorom. Osim toga, to ne smije postati izgovor za, e, i za ukidanje potrebnog zakonodavstva. Osim toga, želim istaknuti nešto više o našim prijedlozima. Tražimo da se poboljšaju odnos između odbora regija i vijeća, primjerice, da se nam se da status promatrača i e, da nam se da dozvola da govorimo na ovim sastancima kada se govori o politikama gdje je obavezno konsultiranje našeg e, tijela. Tu je pak rad vijeća na kohezijskim, kohezijskim politikama i ono što se tiče gradova i regija. Već dugo godina se odbor regija odazvao na pozive nacionalnih tijela i sudjelovao u različitim formacijama vijeća. Sada je vrijeme da se e, provedu ovi e, zahtjevi koji se tiču više od jedne trećine evropskog proračuna. I moj e, četvrti prijedlog je da konačno vidimo dodatnu vrijednost davanja statusa promatrača kada je riječ o sudjelovanju odbora regija na trijalozima, tamo gdje postoji obavezna konzultacija u skladu sa osnivačkim ugovorom. I drugi dio ovog prijedloga, dakle tiče samog dijela u slučaju reforme osnivačkih ugovora, prije nego što se počnemo razgovarati o mogućim promjenama, moramo se sjetiti da se sve promjene moraju temeljiti na jasnoj ocjeni i snažnoj potpori građana unutar zemalja članica. Mi smo Europska skupština regionalnih i lokalnih vlasti i želimo predložiti prijedloge koji se temelje na dijalogu koji smo ostvarili tijekom svojih zadnjih dvaju plenarnih sjednica i s tim u smo usvojili i rezolucije. Prvi prijedlog je da se u Lisabonskom ugovoru prizna veća važnost regionalnih i lokalnih parlamenta u procesu donošenja odluka. Također tu se moraju osigurati nova područja gdje bi konzultacija trebala biti obavezna našoj rezoluciji o Lisabonskom ugovoru naši članovi su tražili postupnu institucionalizaciju funkcioniranja odbora regija kada je riječ o primjeni načela subsidijarnosti vezano uz funkcioniranje europskih institucija. Sim ta evolucija bi trebala spriječiti smanjivanje složenosti institucija unutar Europske unije. Mi mislimo da pitanje nije u stvaranju novih institucija, već u poboljšanju funkcioniranja postojećih. One bi time trebale e, postati zbilja odgovorne građanima. Ključna važnost je prisjetiti se da je dužnost Europske unije pronaći institucionalno rješenja kako bi se osiguralo da se i da je lokalne vlasti imaju glasa u stvaranju novih europskih zakona, a to se tiče i pravne odgovornosti na terenu. Potom tražimo obvezno konzultiranje odbora regija kada je riječ e, o mjerama koje utječu na političke sektore, koje direktno utječu na regionalnu i lokalnu razinu. To su poljoprivreda, unutarnje tržište, slobodno kretanje radnika, liberalizacija po neke vrste usluga, migracija, državna pomoć, industrijske politike. Želim vam dati jedan primjer. Mi vjerujemo da svaki zakonodavni prijedlog koji je vezan uz teritorijalnu koheziju, oprostite prekid ga predsjedavajuća, Imamo jako malo vremena. Molim vas zaključite, hvala vam. Evo, dozvolite mi da dovršim treću točku, dakle to je zadnja točka. Želimo horizontalnu klauzulu koja je da bude uključena u ugovor kada je riječ o monetarnoj uniji. Tu ćemo se tražiti dakle, da se konzultira i odbor regije kada je riječ o dijeljenoj odgovornosti vezano uz pitanja zapošljavanja. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Dakle, ovo su bile ključne stvari kojima smo se htjeli pozabaviti i drago nam je što smo dijelom procesa dakle na e, budućoj konvenciji ovim pitanjima. Hvala vam. Grazie dottor per Hvala vam e, kolega Markula, naročito novim sugestijama koji idu putem demokratizacije. Dala bih e, sada riječ dvama izvjestiteljima.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 Eh, intanto grazie Presidente, concordo con lei che serve un'ambizione forte. Hvala vam, slažem se s vama, smatram da je potrebna jača ambicija za jačanje Evropske unije. Jasno je da je to prije svega zadaća parlamenta kada je riječ o političkom promišljanju Unije. Naša zadaća je institucionalna kada govorimo o određivanju granica unutar kojih je moguće izmijeniti ono što danas ne funkcionira. Mislim da će naše izvješće uspjeti pokazati da su e, da je moguće mnogo toga učiniti i da je na parlamentu i na europskim zemljama članicama, te na komisiji i na vijeću, dakle na svim institucijama Europske unije i ukupno unije, dakle mislim i na vlade i parlamente, da donesu hrabre odluke. Međutim, u rujnu kada nas bude nešto više na sastanku, onda ćemo se kao odbor pozabaviti političkim temama koji su vezani uz ovu složenu situaciju. Naše izvješće se želi baviti između ostalom i jačanjem i dovršetkom gospodarske i monetarne unije. U vezi s tim parlament je nedavno usvojio izvješće, a postoji i izvješće petero predsjednika, odnosno i zaslanika našeg predsjednika. Nema sumnje da u svim temama koje su od nadležnosti Europske unije da se nalazimo pred svojevrsnim hitnim stanjem to ne samo kada je riječ o gospodarskoj i monetarnoj uniji, već i kada je riječ o vanjskoj politici, politici sigurnosti, politike migracija i obrane. Dakle, imamo više hitnoća. I kao što vidimo imamo široki manevarski prostor, imamo više hitnoća, dakle više potreba za davanjem adekvatnih odgovora. Prije svega valja e, ocijeniti cijelu institucionalnu strukturu. Cilj toga je površanje demokracije i demokratskog legitimiteta institucija. Jedna od prvih točaka o kojoj valja porazmisliti jest uloga parlamenta u gospodarskoj monetarnoj uniji eurozone i tu vidimo brojne prijedloge, pa čak i neke uznemirujuće, na primjer kao što je ad hoc parlament druge razine za eurozonu. A kad ne mogu se ovdje nametati rješenja na parlamentu, o tome se valja raspravljati, valja donijeti konkretna rješenja. Moguće je stvaranje odbora ad hoc koje su otvorene svima, a onda da on odlučuje u eurozoni. Mogući su i neki nadodbori, dakle supraodbori. Moguće je odrediti i proračun eurozone, dakle unutar ukupnog proračuna Europske unije, a kojim bi se kasnije definirala vlastita sredstva eurozone, dakle dodatna sredstva unutar same eurozone. Dakle, to znači i svojevrsnu demokratsku evoluciju u Europskom vijeću, dakle korištenje propisa koji bi odozvolili korištenje redovne zakonodavne procedure u Europskom vijeću i većinsko glasovanje unutar istog. korištenje pojačane suradnje, strukturirane suradnje za poboljšanje politika. To znači korištenje metode zajednice. I komisija bi mogla imati institucionalnu strukturu putem vlastite fiskalne administracije, dakle imati pravog ministra financija, odnosno rizničara, koji bi pomirio figuru predsjednika Euroskupine i povjerenika. I sam odbor regija, te gospodarski i socijalni odbor, evo čuli smo sada koje su njihove poruke, te mislim da bi u međuinstitucionalnom sporazumu trebali svakako dotaknuti temu vertikalne i horizontalne subsidijarnosti, dakle i onu na, ne, nadnacionalnoj razini koja se često zanemaruje u sporazumima, te onu horizontalnu koja govori o slobodnoj organizaciji društva koja ne treba biti pokrivena zakonodavstvom, već mora imati mogućnost autonomnog djelovanja. Te podnacionalna razina, dakle koja je sve važnija u provedbi europskih politika i nju moramo bolje definirati. Dakle, čuli smo koji su prijedloze, njih ćemo ocijeniti, a ocijenit ćemo kako ih pretočiti u tekst. I uloga nacionalnih parlamenta u odnosu na Europski parlament se treba poboljšati, zato što sve više nacionalni parlamenti usvajaju unutar nadležnosti europske teme i tu je potrebno poboljšati našu koordinaciju. Tu radimo jedno izvješće o europskoj inicijativi građana i tu iz njega ćemo izvući neke zaključke. Jasno da je to još jedna točka gdje se traži poboljšanje, odnosno pojačavanje suradnje u skladu sa osnivačkim ugovorima. Kada je riječ o gospodarskoj i monetarnoj uniji, ko već je mnogo toga rečeno dakle, u izvješćima koji su usvojene, kojima raspolažemo, nema sumnje da je potrebno dovršiti demokratski aspekt e, iste tu su brojni instrumenti na raspolaganju kako bismo jačali ulogu parlamenta, kako bismo bolje koncentrirali izvršne zadaće komisije, kako bismo stvorili instrumente koji bi stvorili proračun eurozone. kojima bismo se odmaknuli od isključivih politika kontrole ka društvenim politikama, socijalnim politikama kojima bi se, koji se bave teškim i složenim reformama i kojima je potrebna socijalna, odnosno ekonomska potpora. Tu imam mnogo toga za reći, ali nemam vremena i oni će se sve, ovi svi elementi će se zasigurno naći u izvješću. Dakle, to je sve ono kojima želimo učiniti uniju jačom i funkcionirajućom. Dakle, tu je dovršetak unutarnjeg tržišta, energetska unija, <clears throat> bankovna unija, jedinstveno tržište kapitala, financijska unija. Dakle, bankovna unija se treba dovršiti. Vidjeli smo koliko je važno pomoći bankama, koliko je važno pomoći državama te dakle unija kapitala. Potrebna je i fiskalna unija, potrebno je transformirati evropski proračun, proračun koji se temelji na vlastitim sredstvima, Pritom je potrebna najbolja kontrola poreznih oaza, te kontrola porezne utaje, porezne evazije i slično. Dakle, rekao sam da po, potrebna je socijalna dimenzija, dakle socijalna unija koja bi promovirala minimalnu plaću, dakle minimalne socijalna prava, dakle moramo imati sustav evropske socijalne države, treba se boriti protiv socijalnog dumpinga, a istovremeno moramo podržavati evropske države u najtežim eh, situacijama. I za kraj želim vas posjetiti da imamo čitavu dimenziju vanjskog e, djelovanja. Dakle, unutar trenutnih e, važećih ugovora možemo e, zamisliti evoluciju, odnosno razvoj ka zajedničkoj vanjskoj politici, bolju koordinaciju te progresivno povećavanje zastupničke uloge Unije od, e, u, smislu visoke predstavnice, ona bi trebala postati sovrstni ministar vanjskih poslova Unije. Imamo brojne instrumente koji nam omogućuju da stvorimo uniju sigurnosti i obrane, to su dakle dvije strane iste medalje, da dakle, govorimo o zajedničkoj politici kada je riječ o sigurnosti i migracijama, To je institucionalno moguće ostvariti na nešto višoj razini. Dakle, moguće je stvoriti instrumente za zajedničku obranu, za zajedničku vojsku. To mi mogućuje da se drastično smanje troškovi u ovim sektorima, te da se ova sredstva utroše u neku drugu svrhu. Na koncu, tu je tema pravosuđa, i e, diplomacije, dakle unutarnji, te unutarnji poslovi. E, tu smo nedavno vidjeli skicu za zajedničku politiku azila i imigracija te za temu ljudskih prava, kada je o tome riječ, tu trebamo dakle, dovršiti pristupanje Evropskom sudu za ljudska prava, definirajući na konkretni način instrumente i evo ovo je ukratko kontekst u kojem djelujemo. Hvala vam. Hvala ti Mercedes. Dajem riječ zastupniku Broku. Nas uskoro mora napustiti. Hvala vam, izvolite. Hvala vam tajništvo već neko vrijeme zna da mogu samo do deset ovdje biti jer u deset glasamo na mom odboru tako da imam 15 minuta. I mogu reći što mogu reći u 15 minuta prije nego što moram ići, ne znam kako ćete vi rasporediti vrijeme. Dakle, molim za razumijevanje ako ne pratimo običajni redoslijed. To je prva stvar. Nadalje, Mercedes i ja slažemo se oko cijelog niza točaka, no ne u potpunosti oko temelja ovog izvješća. Vidim da moramo utvrditi na koji način se bavimo ustavnim mogućnostima, a Mercedes je rekla da se mora odlučiti o općem smjeru naših politika. A što se tiče aneksa izvješća, tu imamo donekle različite stajališta o tome kako bi trebao izgledati konstruktivni dijalog. Također smatram da prije svega Europskoj uniji treba jedna visoka razina legitimiteta Govornik isključio mikrofon. A to pak uključuje ulogu Europskog parlamenta. Ne radi se samo o pitanju Grčke, već i o općem dojmu toga da Europska unija prolazi kroz poteškoće, bez obzira da li je taj dojam ispravan ili nije. Na desnici, ekstremnoj desnici, ekstremnoj ljevici, ali i u drugim slojevima društva, e, legitimitet Europske unije dovodi se u pitanje. I to iz niza političkih razloga, a mi moramo pronaći put van toga kako bismo pobrinuli pa se da europski proces i dalje ima budućnost. Potrebna nam je vizija, potrebna su nam praktična rješenja koja će imati na umu kakvo je stvarno stanje i koje će omogućiti napredak našim građanima kako bismo mogli odraditi ono što je potrebno za naše građane na transparentan način. Također moramo vidjeti kako je moguće proširiti prava parlamenta. Mislim da ovdje postoji jedno načelo koje je nužno usvojiti. A imamo i rezoluciju odbora regija koja je upravo spomenuta. I svatko mora imati pravo odlučiti o tome gdje zapravo leže te ustavne moći. Ne smije doći do miješanja nadležnosti, Europski parlament je zakonodavni partner, potrebno je osnažiti nacionalne parlamente i pobrinuti se da i oni mogu kontrolirati i utjecati na svoje vlastite vlade. Ovdje dakle moramo imati na umu nacionalne ustave, što pak nije nešto što se mi možemo uplitati, načini na koje se različite države nose s ovim pitanjem u potpunosti ovisi o njima, no ne trebamo imati tu čudnu mješavinu gdje bi Europska unija imala mješane miješane moći, mješane ovlasti u parlamentima. Primjerice članak 13. Fiskalni pakt za europski semestar. Doista vjerujem u ono što stoji u članku 13 i zajednički odbor ne bi trebao biti odbor koji ima ovlasti za donošenje odluka. To bi tijelo trebalo služiti informiranju i raspravljanju. Ali dakle ne bi trebalo imati ovlasti za donošenje odluka. To će samo stvoriti zbrku zbunjenost Što se tiče gospodarske i monetarne unije, a to je prijedlog predsjednika Šulca. On ga je podnio u ime parlamenta u dokumentu Petra predsjednika i što se tiče smjernica o konvergenciji kroz međuinstitucionalne sporazume, njih se usvaja svakih 4 do 5 godina i trebali bi spadati u ovlasti suodlučivanja Europskog parlamenta. Dakle, ukoliko iz ovoga se stvori jedan nacionalni reformni program, takav program ne bi trebao biti samo sporazum između nacionalnih vlada i komisije već bi trebali su odlučivati nacionalni parlament, europski parlament, oni bi svi trebali imati ulogu, trebali bi biti osnaženi, ali ponovno ne bi došlo do miješanja. Svaka odluka donosila bi se na odgovarajućoj razini i postojeće ovlasti trebale bi biti demokratske i transparentne. To je važan pristup i način na koji bismo trebali organizirati stvari. Slažem se s Mercedes oko toga da nam je potreban novac, novac za ponuditi poticaje za reformni program i najbolje bi bilo pozabaviti se pitanjem vlastitih resursa. Imamo tri četvrti vlastitih resursa, jednu četvrtinu doprinosa, to je bila struktura u prošlosti i iz niza razloga to je potrebno promijeniti. Dakle, imamo i E, emocionalne stavove pojedinih država koje se izražavaju oko ovog pitanja, tako da je potrebno pronaći novi pristup i tu imamo cijeli niz prijedlog, prijedloga bez obzira radili sa vlastitim resursima ili o nečem drugom. Dakle, treba nam proračun za eurozonu kao i za one zemlje koje se e, pripremaju za članstvo. A proširenje eurozone je jedno sasvim drugo pitanje. Europski proračun ne bismo dakle uz normalan europski proračun imali i proračun u sjeni već bi imali potpuna proračunska prava Europskog parlamenta. No moguće će biti označiti određene resurse za određene procese u kojem slučaju bi dakle oni bili upravo namijenjeni za pojedinu skupinu zemalja. A to je nešto čemu se danas mnogo raspravlja i to je to cijelo pitanje uvjetovanosti, e, iako zapravo tome niti ne čujemo dovoljno. Dakle, poticaje dobivamo ukoliko nešto učinimo. Ne radi se o automatskom transferu u nacionalne proračune. To je uvijek vezano uz određene zadaće, uz određene ciljeve. Iz tog razloga potrebni su nam upravo poticaji. I dakle tu moramo doista pozabaviti se detaljima. Moramo se također pozabaviti time kako parlamenti međusobno funkcioniraju jer uz to je izravno povezano pitanje učinkovitosti. Bilo koji prijedlog u nacionalnim parlamentima zapravo može i naštetiti načelu učinkovitosti imamo dvodomne parlamente, e, vijeće ministara i to je cijeli sistem. A tada treba imati na umu da li gospodarski socijalni odbor i odbor regija mogu također dobiti snažniju ulogu. To su često pitanja vrlo praktične naravi i kad kada ovise i o samim izvjestiteljima u odborima i o tome da li su oni poduzeli inicijative kako bi se okupili i razriješili neke stvari. Ponekad to funkcionira, ponekada ne. Vidimo da često dobivamo mišljenja institucija pred kraj našeg zakonodavnog procesa i naravno na, na, taj način ne mogu utjecati na naš rad. I zanima nas da li tada možemo doći do nekakvih praktičnih sporazuma. Primjerice, naši izvjestitelji mogu posjetiti odbor regija u samom početku, najranijoj zakonodavnoj fazi, sastat se sa ljudima iz odbora regije, dakle u takvoj ranoj fazi, Možda im možemo staviti na raspolaganje novac da zajedno odu na ručak ukoliko si to sami ne mogu priuštiti. No, morali bismo biti praktični ovdje i početi u ranoj fazi, u zakonodavnoj fazi. Dobro, ne bih preporučio da se ruča ovdje u kantini. Ali kako bilo, vjerojatno postoje mnogo bolji način da se stvari odrade, i to bi poboljšalo i naš zakonodavni rad. E, na temelju toga i vijeće bi moglo mnogo naučiti. E, prije određenog broja godina ja sam bio izvjestitelj za izvješće o socijalnim postupcima, radnim vremenima, transportu vidio sam da gospodarski socijalni odbor ima sporazum sa poslodavcima i zaposlenicima i rekao sam si ukoliko su oni već došli do dogovora što ja uopće ovdje radim. Sve smo prolazili točku po točku, ali oni su već i onako imali dogovor. I mislim se da je to bolji način da se provodi zakonodavni rad. Dakle, trebalo bismo bliže surađivati sa njima i to osobito zbog toga što socijalni gospodarski odbor predstavlja neka zakonodavna tijela i imaju važnu ulogu. Dakle, veća suradnja, a europske regije često imaju veće mogućnosti službenog sudjelovanja u ovom procesu nego što je to slučaj u njihovim vlastitim državama članicama. Ako pogledamo općine u Velikoj Britaniji, Zapravo oni imaju veće pravo suodlučivanja ovdje u Europi jer ih se u Londonu zapravo baš i ne sluša. A to vrijedi i za druge zemlje, čak i zemlje poput Njemačke kao savezne države gdje zapravo savjetni parlamenti nemaju veliki e, utjecaj. Dakle, smatram da i to moramo imati na umu. A što se tiče pitanja samog sadržaja, ne znam, želite li nešto reći o ustavnim pitanjima? jer mislim da se ovdje radi o pitanjima nacionalnih ovlasti. što se tiče minimalne nadnice, ne znam želite li da se dotaknemo toga. Dakle, imamo minimalna pravila u Europskoj uniji, no postoje neke želje koje to, zemlje koje to odbijaju. Jer dok god postoje razlike u gospodarstvima, mislim da se ne mogu niti uskladiti sustavi socijalnog osiguranja. Ne možemo imati europski socijalni sustav koji bi bio isti za Rumunjsku i Nizozemsku. Te dvije zemlje ne mogu iste mirovine ponuditi. No mora biti jasno, jasno da svi zaslužuju određeni sistem. I to me dovodi do Grčke. Grci imaju prosječnu mirovinu koja je jednako visoka kao i Njemačka, a dva put viša od Slovačke. Dakle, dobivaju koliko i Njemci, a dva put više od Slovaka ili Latvijaca. Zbog čega? Zbog toga što nemaju sustav socijalnog osiguranja i nakon jedne godine nezaposlenosti ne dobivaju više ništa. I mi moramo pomoći da izgrade pravi sustav socijalnog osiguranja. Naime, u Grčkoj se sve financira kroz mirovine. Ukoliko je netko nezaposlen, e, ovisit će o svojim roditeljima, djedovima i bakama koji primaju mirovinu. Ukoliko provedete mirovinsku reformu pak i zanemarite sve drugo, ponovno ste u nevolji. Dakle, mislim da Grčkoj moramo pomoći e, izgraditi pravi sustav socijalnog osiguranja koji trenutno ondje ne postoji. Eto, to je jedno od e, pravih rješenja. Dakle, gotovo u svim zemljama postoje određeni na minimalna socijalna zaštita, ali u Grčkoj ne. Čak i ako ljudi pođu u mirovinu sa 67, što je slučaj u većini zemalja, ukoliko moraju raditi do te dobi, u Grčkoj često dobiva mirovine i sa 50, a visina mirovine, mirovine iznos je kao i u drugim zemljama. Dakle, kako to objasniti nekom Slovaku? Uopće ne zavidim vladama tih zemalja koje će morati riješiti ovaj problem. Moramo to pogledati i iz toga aspekta, a ne reći da je ono što je odlučeno protekli vikend samo nedostatak solidarnosti. Ja sam u potpunosti bio uključen u ovaj proces kroz EPP. I ne radi se ovdje samo o zločestim Njemcima koji su bili problematični. Zapravo su svi zauzeli čvrsti stav i mediteranci, i irci, i latvici. Svi su željeli da se ovo okonča, a čak ne niti samo EPP. Dakle, nije samo zločisti gospodin Šojbler bio tu, već imali plan A, plan B. I rekli smo, ukoliko plan A ne prođe, idemo na plan B, Grexit. I zbog toga su se ljudi odlučili za plan A. Sa novom mogućnošću borbe protiv većine u nacionalnom parlamentu. da je Grčka ovo odobrila prije tri tjedna bez cijele priče oko referenduma, sve bi prošlo mnogo lakše. Tako da je odgovornost u potpunosti na grčkoj vladi, jer smo upravo isti scenarij mogli imati i prije tri tjedna na demokratski način, kroz nacionalne parlamente. Imamo 18 demokracija ovdje, ne radi se samo tome da jedna zemlja odluči organizirati referendum u pogrešnom trenutku i da se postavi ljudima želite li plaćati više poreza ili više štediti u povijesti ljudskog roda e, nitko nije dao drugačiji odgovor na pitanje koje je postavljeno nego što su ga dali sami Grci. Dakle, imamo također tu i pitanje vijeća potrebu za većom transparentnošću, učinkovitim donošenjem odluka u vijeću. Zatim pitanje gospodarske monetarne unije i moramo biti jasni u tome da ne želimo, ne želimo organizirati nove euroinstitucije poput onoga što žele Francuzi i drugi. Europski parlament je parlament eura, a euro je valuta Europske unije. I to mora biti naše stalište, polazišna točka, sve drugo je pitanje stvari koje Europski parlament mora regulirati. Prijedlog Fransa Olanda je prijedlog koji od Francuske čujemo svakih nekoliko godina, bez obzira na to tko je predsjednik u određenom trenutku. Ne želim graditi nove zidove u Europi, a kao Njemac ne želim niti zemlju poput Poljske, koja bi postala drugi dom Europske unije. Dakle, ne smijemo imati različite, dvije različite kategorije zemalja u Europi. Moramo pronaći razna rješenja i mislim da ćemo u tome i uspjeti. Mislim i da nam ugovori to omogućavaju. I postoji niz predloga koje čujemo na sve strane, no podpredsjednik e, komisija je izvršno tijelo koje treba zadržati tu funkciju i moramo se pobrinuti da imamo predsjednika iz zemlje eurozone, to je pitanje zdravog razuma. I zahvaljujem vam na pažnji. Grazie onorevole Brock. Ehm... Hvala vam zastupniče Brock. Robit ću više da se veli o minimalnoj plaći, čini mi se da se oko toga baš i ne slažete. Opet pa bih dala riječ izvjestiteljima iz scene, a, ako mogu nešto reći, veli zastupnik Brok. Minimalna plaća je političko pitanje, a ne ustavno pitanje i nije posao ovog odbora da govori o minimalnoj plaći i drugim pitanjima. Ja se slažem, veli zastupnica Breso, nije na nama da odlučujemo o minimalnoj plaći, međutim potrebno je da postoji e, socijalni plan kako za eurozonu, tako i za Europsku uniju, to je moguće e, u važećim ugovorima. Dakle, ne govorimo o fiksnoj plaći u eurima, već u odnosu na dohotke u zemljama. To ne, možemo, ne moramo o tome odlučivati, ali je moguće uspostaviti zajednička socijalna prava koja će se kontrolirati na jednak način kako se kontroliraju zajednička prava u gospodarskom ambijentu. Socijalni dumping je jedan od e, problema koji su povezani sa unutarnjim tržištem. Europska unija ima tu svoje nadležnosti i može donijeti pravila koje će spriječiti socijalni dumping. Po meni je to motivacija, pravna motivacija jednog e, ova, jedne ovakve inicijative, naročito za eurozonu, koja e, je, koja se mora povinovati vrlo čvrstim gospodarskim i proračunskim pravilima. Hvala ti Mercedes, slažem se s tobom u ovoj točki. Dajem riječ zastupniku Jezdowskom. Pani przewodnicząca, e, koleżanki i koledzy. E, mam przede wszystkim e, e, prośbę metodologiczną. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege, imam jedno metodološko pitanje. Ovo je sada već drugi put da razgovaramo o temi, a da nismo dobili nikakav tekst od izvjestitelja, osim teksta odbora regija tako da nam je mnogo teže raspravljati o tekstu koji nismo vidjeli. Ja lijepo molim su izvjestitelje da iziđemo iz početne faze u jednu novu fazu tako da dobijemo konkretan tekst. Vrlo je teško razgovarati na temelju samo usmenih izlaganja. Ovdje razgovaramo o velikim evropskim idealima, o postotku BDP-a, odnosno udjelu BDP-u za obranu i tako dalje. Međutim, mnogim državama članicama to ne treba uključujući i veliku državu iz koje dolazi gospodin Brok. Dakle, mislim da je bolje da se koncentriramo na praktična pitanja tijekom današnje rasprave. Želimo li osnažiti suradnju s nacionalnim parlamentima? To možemo učiniti na temelju nekih instrumenata, ako se izda žuti karton, obustavlja se zakonodavni postupak. Suprotno onome što je ustvrdio gospodin Brok, nacionalni parlamenti sada imaju mogućnost da uđu u sferu ovlasti Europske unije. Oni imaju i službenu, formalnu ulogu u institucionalnoj arhitekturi Europske unije, zato lijepo molim predstavnika odbora regija da kaže je li on imao u vidu nekakav konkretan prijedlog, na koji način bi odbor regija mogao imati snažniju ulogu u smislu suradnje u ranoj fazi zakonodavnog postupka. Je li potrebno organizirati razmjenu mišljenja s odborom regija? To bi se moglo odraditi i temeljem primjera dobre prakse. Nažalost, to je gospodin Brok je napustio dvoranu, ali kolegica Bresu je ovdje. Što vi mislite? Mogu li neki od ovih prijedloga biti uvršteni u međuinstitucionalni sporazum? ako da, onda bismo mogli ubrzati postupak. Luksemburško predsjedništvo već je najavilo da imaju namjeru dovršiti taj proces do kraja godine. Mislim da bi to bilo vrlo korisno i za naš rad. I mislim da bi bilo dobro da zasučemo rukave i da to finaliziramo prije stanke za ljeto. Hvala vam. Dajem riječ zastupniku Korbetu. Thank you. Hvala lijepa. Prvo što se tiče vaših uvodnih napomena predsjednice. Htio bih reći da postoji velika mogućnost da se rasprava o spašavanju Grčke, da ta rasprava utječe na percepciju Evropske unije. Međutim, ne bismo trebali prekomjerno pojednostavnjivati nešto što je vrlo složena problematika. To je dakle u povijesnom smislu složeno, podaci su složeni i dogovor je vrlo kompleksan. Ne radi se samo o tome da Europska unija i MMF nameću politiku štednje Grčkoj. Istovremeno govorimo o trećem paketu mjera za spašavanje Grčke i to nakon tri godine nakon što je polovica iznosa grčkog duga otpisana. Bez tog paketa mjera za spašavanje i bez otpisa duga sudbina Grčke bila bi još bitno gora nego što je sada. Prema tome, mislim da ne možemo, ne možemo se zadovoljavati simplificiranim e, zaključcima. I to je bilo također, se dodatno zakompliciralo promjenu mišljenja same vlade stranke Siriza, budući da su mijenjali mišljenje, organizirali referendum, i tako dalje, a istovremeno je grčka turistička industrija izgubila e, goste u ovoj sezoni, što je jedan od glavnih izvora prihoda u Grčkoj i bilo je problema s bankama. Dakle, mislim, ako će se e, određivati tko je kriv, onda bi se krivica trebala ravnomjerno rasporediti na sve koji su uključeni ovaj proces. E, što se tiče pitanja e, što se može učiniti sa ugovorima koji su na snazi i koje su moguće izmjene ugovora, mislim da ne treba podcjenjivati e, što se može učiniti na temelju ugovora koji su na snazi. Dakle, što znači da ne treba ići izmjene ugovora osim produbljivanja ekonomske monetarne unije a čini se da e, je to ono što države članice eurozone preferiraju i pronašli su različite načine produbljivanja ekonomske i monetarne unije bez izmjene ugovora. Međutim, za neke stvari bi trebale izmjene ugovora kao što je e, zajedničko zaduživanje, odnosno jamstvo za zajedničko zaduživanje, međutim za to ne postoji konsenzus, prema tome u takve izmjene ugovora se neće ići. Međutim, postoji mogućnost za produbljivanje u temeljem postojećeg ugovora. Što se tiče vanjske politike, nije se koristio instrument strukturne suradnje koji nudi mogućnost da se ide korak dalje u suradnji, što ne mora uključiti sve države članice. Zatim, u institucionalnom smislu se mnogo toga može učiniti sada se pregovara o institucionalnom, međuinstitucionalnom sporazumu o boljem zakonodavstvu kao što su bolji rokovi za savjetovanje sa savjetodavnim tijelima e, poput odbora regija. Isto tako bi se moglo učiniti više kao što smo čuli od e, izvjestitelja Broka u neformalnom smislu. Međutim, čak i u formalnom smislu može se odrediti rok od mjesec dana u kojem vi trebate dati, u kojem se trebate očitovati. Međutim, za to nisu neophodne izmjene ugovora, prema tome, dakle, to su neke izmjene koje se mogu odraditi u institucionalnom smislu. Isto vrijedi za nacionalne parlamente. Ja se slažem da bi se mogla osnažiti njihova uloga u državama članicama. Može se uzeti primjer nordijskih zemalja gdje parlamenti imaju snažniju ulogu u odnosu na vladu, zato nisu potrebne izmjene u Europskoj uniji. Isto tako što se tiče uloge Dakle, mislim da bi zapravo predstavnik komisije trebao predsjedati vijećem ministra financija može se više toga učiniti da Europska služba za vanjsko djelovanje postane ustrojstvenom jedinicom e, komisije umjesto da bude zasebna institucija. Isto tako, dakle, to su sve stvari koje se mogu odraditi unutar postojećih ugovora. Iz svih navedenih razloga bi zapravo glavni napori za reformiranje Europske unije trebali biti utemeljeni na postojećim odredbama ugovora. Ne samo između ostalog i zbog rizične situacije u Ujedinjenoj kraljevini. U Ujedinjenoj kraljevini e, desna, desno krilo konzervativne stranke pokušava izvršiti pritisak na Kamerona da postavi nemoguće zahtjeve jer oni ne žele da njemu da on uspije a bez toga naime ti nemogući zahtjevi podrazumijevaju izmjene ugovora dakle mislim da je to još nešto što treba uzeti u obzir u raspravi o mogućim izmjenama osnivačkih ugovora Hvala vam. Htjela sam vam reći da smo potrošili vrijeme na raspolaganju. Vjerojatno sam ja kriva. Bih onima koji će se sada javiti za riječ nametnula vrlo strogo pravilo dajem vam najviše jednu minutu za riječ. Riječ ima zastupnik Anemans. Ja, collega's, eh, dank u, dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik krijg één minuut. Dat is de tweede keer dat ik hier zit. Telkens... Hvala lijepa. Znači imam jednu minutu. Ovo je drugi puta da sam ovdje od 9 ujutro, saslušala sam izlaganje gospodina Broka. Isto tako sam slušao i gospodina Ferhostata satima. I sada imam samo jednu ili dvije minute na ovako važnu temu. Mislite li da je to uistinu dobro upravljanje vremenom za izlaganje? Dobro, ja ću pokušati iznijeti svoju viziju u jednoj minuti. Mislim da se ne razumije dovoljno dobro što se događa. E, čuo sam da ste vi predsjednice rekli da je sada pravi trenutak budući da je ono što se dogodilo prošloga vikenda paradoksalno u odnosu na naš rad ovdje. E, gospodin Korbit se zalaže da budemo oprezni. On e, smatra da treba ići korak dalje kada je već o ovlastima. Mislim da je to jedan pragmatičan, realan stav što me ne čudi od njega. Međutim, ovdje imamo još jedno drugo izvješće, izvješće e, kolege Verhofstada koji se zalaže za izmjene ugovora za više Europe zahvaljujući izmjenama. Mislim da će, da oni neće imati većinu u parlamentu, nakon kolege iz Poljske želim reći da bi mi bilo draže da u ovom trenutku nemamo nikakav dokument, jer mislim da je ovaj dokument počiva na argumentima koji su previše ambiciozni i ja inače dolazim iz Flandrije u Belgiji i smatram da mi možemo uistinu zastupati flandrijski identitet u odboru regija. sam iznimno zadovoljan e, radom odbora regija. Međutim, jučer na sastanku koordinatora odbora Ekon Bez ikakvog upozorenja pozvani smo da razmislimo o europeizaciji naše valute. Dakle, trebalo bi ići još korak dalje. I sada kada čujem vas kako govorite o ovlastima, gospodin Verhofstadt to naziva više Europe, more Europe na engleskom, bolje zvuči, i mislim da ovdje zapravo u istinu nam nedostaje nekakvog realnog pristupa i da se vratim na vaše riječi, gospodine predsjednice, gospođo predsjednice, vi ste rekli da bi trebalo smiriti duhove i mislim da zapravo treba e, zakočiti tu želju proširenja ovlasti Europske unije. Mislim da bi odbor regija trebalo osnažiti Mislim da ste vi ta institucija koja će nam omogućiti više Europe. I mislim da trebamo ići u tom smjeru, a ja čujem kako se e, traži još, e, da se još ovlasti prebaci na razine Europske unije. Hvala vam zastupniče Anemans. Dajem riječ kolegici Gular. Ja ću se pokušati držati zadanog vremena od jedne minute. Šteta što je Omar Brok otišao. Mislim da postoji način da se poveže ono što je rekao o jedinstvenom parlamentu i potrebu za parlamentom za eurozonu. Mislim da bi bilo dobro da postoji parlament za eurozonu unutar ovog parlamenta, dakle bez osnivanja nove institucije, bez dupliciranja posla, bez isključenja zastupnika. Dakle, mislim, moglo bi se jednostavno razgovarati sa Poljskom e, i ne samo s Poljskom nego sa svima ostalima u trenutku glasovanja o nekim pitanjima koji se tiču ESM-a ili nekih e, financijskih instrumenta koje se odnose samo na neke države članice, mogli bismo glasovati u manjem formatu. U ostalom, to je ono što predlaže e, britanska konzervativna stranka, English Vote for English Topics, ne znam točno kako je to na engleskom, da to je propalo dobro, ali nije bila loša zamisao. Znam da i parlament u Bremu funkcionira na taj način, dakle imaju fleksibilan način rada. Dakle, ne treba nam nova institucija i naravno moramo poštivati jedinstvo, načelo jedinstva i želju ostalih država članica da nam se pridruže u eurozoni. Eh, grazie, vogliamo eh, allora eh, passare c'è un tema oh scusa Mercedes. Evo, samo kratko. da razuvjerim kolege, želim im reći da ćemo nakon ljetne pauze imati zadržati ovaj otvoreni dokument, e, da otvorenim ćemo ga zadržati, ako bismo rekli ima još mjesta za ovo i za ono, kako bi e, se mogu, mogla dobiti potpora, potpora većina ovdje u odboru. E, s druge strane želim kolegi Gular poručiti da prijedlog ide upravo u tom pravcu, dakle mnogi parlamenti i traže od nas organizaciju eurozone, dakle u sklopu Europskom parlamenta kako bi svi mogli sudjelovati, dakle zajednički razgovarati, zato što je većina ostalih zemalja će prije ili poslije ući u eurozonu zato dobro da imaju pravo glasa. Kolegi Vezdovskom želim reći da nešto možemo učiniti putem međuinstitucionalnih sporazuma. Evo, pozdravljamo ovdje Luksemburško predsjedništvo, žao nam je što ćete nas sad morati malo pričekati, htjeli bismo da oni isto iz ovoga mm, crpe neka saznanja. Mi se držimo ugovora i sve ono na čemu postižemo napredak je zasigurno pozitivno i ovo što je istaknuo odbor regija i gospodarsko-socijalni odbor kroz dokument pa i putem ove kratke rasprave, sve to dakle može ući u taj međuinstitucionalni sporazum i tu će se zasigurno čuti glas sa predsjedništva I slažem se s kolegom Anemans Banemansom nema mnogo toga zajedničkog, ali slažem se da uloga podnacionalnih e, vlada koje imaju zakonodavnu ulogu, da to valja bolje definirati u u našoj, našoj zakonodavnoj strukturi. Evo, to ono što reći. Kolega Korbet je tu iznio ozbiljne primjedbe, svakako mjerodavne, sve se može učiniti ukoliko postoji politička volja za tim. To se može učiniti unutar važećih ugovora, Zaradi ćemo odgovoriti na ova hitna stanja koji ste se vi dotaknuli. Izmjena usnivačkih ugovora je dugotrajan proces, a mi moramo donijeti odluke vrlo brzo. I da kako Može se postaviti to pitanje i to vjerojatno pred kraj ovog e, saziva. Vidjet ćemo što će nam reći na to kolega Verhofstadt. Želim međutim postaviti pitanje Luksemburškog e, predsjedništvu. vraćanje u sustav gdje postoji e, samo jedno vijeće, to je izašlo iz trenutnog ugovora, ali nije zabranjeno. Mislim da je ta mogućnost važna, zato što da bismo imali pravog, e, pravi dijalog, da bismo imali sugovornika kao parlament, treba nam i e, da se s druge strane, da, se, da postoji taj zakonodavni mentalitet Imamo brojna vijeća koja koordiniraju zakonodavne postupke, ali trebalo bi nam jedan poput onoga za opće poslove koji uvijek e, održava sjednice na javan način i donosi na jasan način odluke. Oni poput senata, recimo, ono, poput ulogu senata i to bi bilo to bi bilo vrlo važno i to ćemo vam zasigurno predstaviti u obliku pisanog dokumenta. Međutim, mislim da je ova rasprava bila jako korisna zato što smo Ima tema poput drugih e, ozbiljna tema, to nisu jednostavne teme. Ovo će jednostavno svakako biti korisne za tekst koji ćemo vam podnijeti, dostaviti u rujnu. Hvala ti Mercedes. I prije nego što pređemo na iduću točku dnevnog reda, želim se ispričati sa kolegom Markulom kojem sada ne mogu dati riječ zato što nemamo vremena, ali tu je mogućnost pisanja, razmjene mišljenja na drugi način, a potom ćemo o, imati i druge prilike za razmjenu e, mišljenja, odnosno suradnju na ovom zakonodavnom tekstu. Sada sa zadovoljstvom pozdravljam predsjednika ministarskog vijeća, ministra Nikolasa Šmita, koji će nam predstaviti program Luksemburškog predsjedništva kao što znate, Nikola Šmit je ministar za socijalna pitanja, za zapošljavanje i solidarnost i tijekom predsjedanja je zadužen za odnose s našim parlamentom. Kolega Šmit ima veliko iskustvo u europskim poslovima. On je bio stalni zastupnik pri Europskoj uniji od 1998. do 2004 i on je surađivao u međuvladinoj konferenciji koja je dovela do e, stvaranja ugovora iz Nice, a potom je bio zamjenski član na konvenciji o budućnosti Europe. On će se tijekom ovog semestra baviti pregovorima o međuinstitucionalnom dogovoru o boljem zakonodavstvu. I ovo je 12. put koji imamo e, Luksemburgsko predsjedništvo, ono ima dugu evropsku povijest predsjedanja. Drago mi je podsjetiti da je njihova njihov moto tijekom ovog predsjedanja Unija za građane. Vi znate da sad ova Unija za građane prolazi kroz jednu problematičnu fazu kada je riječ o njenom kredibilitetu i dakle pred vama su veliki izazovi, imate malo vremena, a izazovi su veliki. Poštovani gospodine Šmit, izvolite, imate riječ prezidenta. Madame la Présidente. Gospođo predsjedavajuća, ne mogu vam sakriti da mi je iznimno veliko zadovoljstvo što vam se mogu obratiti na ovome odboru. Vi ste naveli eh, neke događaje kojima sam sudjelovao Richard Corbett me podsjetio da bih eh, trebao naglasiti e, ugovor iz Nice. S obzirom da sam e, radio i u kabinetu ministra, u trenutku kada je vaš otac izradio slavno izvješće koje je dovelo do jedinstvenog akta, a o kojemu se pregovaralo za vrijeme Luksemburškog predsjedništva, dobro se sjećam da smo tada bili e, iznimno impresionirani kada smo se sastajali u zgradi Šarlemanj sa predsjednikom komisije. E, to je se još uvijek nije zvala e, ustavna komisija, međutim je nacrt jednog Europskog ustava e, gdje je bio potpis Alberta Spinelija i mi smo vrlo pomno slušali njegove riječi, tako da sam, moram priznati, to su bili događaje koji su me pratili dugi niz godina i do nacrta e, ustavnog ugovora e, koji je, kao što znamo, imao nezgodnu sudbinu. Dakle, govori se o ustavnim aspektima, o ustavnim reformama i kaže se da je to pitanje kojim se treba baviti a ne građani. Međutim, u odnosu snaga u ustroju ovlasti europskih institucija, donosi se odluka o tome želimo li imati stvarno demokratsku, transparentnu uniju, uniju koja zapravo potiče na povjerenje, kao što ste sami istaknuli, mislim da je to naša najveća, najveća poteškoća danas. Moramo moći objasniti zašto su ta ustavna pitanja tako važna? Zato što zadiru u samu srž zadaća, nadležnosti i vizije naše Evropske unije, čiji je jedini cilj služiti građanima. Znam da smo prošli kroz jedno dugačko razdoblje da je bilo mnogo reformi ugovora, i znam da je bilo i pokušaja i promašaja i da je nakon toga bilo potrebno jedno mirnije razdoblje bez novih pokušaja i bez otvaranja institucional, i institucionalnih pitanja. Istovremeno svi e, imamo osjećaj da ovaj e, posao nije dovršen i da još Mnogo toga treba finalizirati u samim tekstovima ugovora, ali isto tako i u svemu što se tiče funkcioniranja ekonomske i monetarne unije. Mislim da i vi sami imate neke zamisli u tom smislu kako bi se moglo ono što je odrađeno izvan ugovora E, dovesti u vezu sa samim ugovorima, a e, kako ne bi kako se odluke ne bi donosile prema načelu međuvladine suradnje. E, na temelju ovoga što sam shvatio iz vaše rasprave, vidim da ste imali zanimljivu raspravu o Europskom parlamentu, o demokratskom nadzoru, jer to je osnovno pitanje na koji način možemo demokratskim putem vršiti nadzor nad odlukama koje se donose. E, već e, dugo vremena se čuje riječ demokratski deficit, međutim to nije samo to nije samo slogan, mi moramo uistinu nastaviti raditi na tome. Želimo li ponovno zadobiti povjerenje i potporu građana? Što se tiče luksemburškog predsjedništva, vi ste sami spomenuli da je naš light motiv Unija za građane. Ja mislim da je naša Ahilova peta, tamo gdje smo najranjiviji u Europskoj uniji, upravo to da smo izgubili građane, da mm, Europska unija nije nešto što evropski građani prihvaćaju kao prirodno, dakle ne postoji neko spontano prihvaćanje Europske unije. I zato građani e, zahtijevaju da ih se uvjeri konkretnim činjenicama, rezultatima i e, metodologijom i načinom rada u vođenju Europske unije što se nas tiče, mi smo e, si zadali sedam ciljeva. Neću ulaziti u detalje, budući da ste imali priliku čuti našeg predsjednika vlade koji je predstavio na plenarnoj sjednici prošloga tjedna e, glavne dakle ono glavne prioritete našeg predsjedništva, dakle prije svega gospodarstvo kako pokrenuti gospodarstvo u Europskoj uniji. E, smatram da je ovdje e, važno istaknuti investicijski program Europske komisije koji treba profunkcionirati, zatim zapošljavanje što izaziva veliku zabrinutost u brojnim državama članicama. Ima gotovo 25 milijuna nezaposlenih mladih ljudi i kao što znate i kao što ste rekli, ja sam ministar rada, prema tome to je moja prva dužnost. Možemo razgovarati o tome kako postići povećanje stope zapošljavanja, posebno mladih i e, tu dolazimo do socijalne dimenzije. E, naše predsjedništvo je sa velikim interesom popratilo cilj e, trostrukog A u socijalnoj politici. Mislim da nas ima više koji imamo ambicije u tom području, međutim sada moramo definirati što to znači e, trostruki A rating u socijalnoj politici. Trebamo definirati kako postići to i kako ugraditi socijalnu dimenziju u ekonomsko upravljanje Europskom unijom i općenito u, u sustavu upravljanja u Europskoj uniji. Sutra će biti neformalni sastanak ministara rada i upravo ćemo razgovarati o tome kakvu ulogu ima socijalna politika i koja je uloga e, te formacije vijeća kao što ste vi sami spomenuli. E, da, shvaćam da, da postoji neke dvojbe oko formacija vijeća. Ja sam i sam sudjelovao na nekoliko formacija vijeća pa znam nešto o tome. Dakle, na koji način možemo poboljšati upravljanje i u e, toj socijalnoj dimenziji kako bismo imali veću konzistentnost. Zatim e, pravosuđe, sigurnost e, migracije, sigurnost građanske slobode, dakle na koji način pronaći pravu mjeru u našim pravnim državama, budući da je Evropska unija počeva na načelu vladavine prava. Zatim vezano uz gospodarstvo, e, tu su teme kao što su unutarnje tržište i digitalno gospodarstvo. Mislim da je pred nama jedna velika digitalna tehnološka revolucija koja će dovesti do velikih promjena u našem svakodnevnom životu, u načinu na koji se vodi država. E, dakle, tu će doći do izmjena u javnoj upravi, ali isto tako i u industriji, u sektoru usluga i tako dalje. Europska unija mora imati odgovarajuće mreže, no isto tako treba se osigurati da postoji, e, postoje sustavi za obrazovanje mladih u području digitalnih tehnologija. Postoji na stotine tisuća radnih mjesta u gospodarstvu koja stoje prazna zato što mladi nemaju odgovarajuću odgovarajuće obrazovanje. Zatim konkurentnost, da, Evropska unija mora biti konkurentna, što je opet povezano sa digitalnim gospodarstvom i ostalim sektorima, dakle, naravno sve u kontekstu globaliziranog svjetskog gospodarstva. E, zatim moramo snažiti, e, dakle trebamo snažiti konkurentnost gospodarstva i tu je na kraju a održivi razvoj e, u uoči konferencije COP21 u Parizu Europska unija mora predvoditi u e, naporima koji se koji idu u smjeru e, dakle povećanja održivog razvoja. Postavlja se pitanje imamo li mi važnu ulogu na svjetskoj sceni? Da, moramo biti zadovoljni E, onime što smo postigli u Beču. Europska unija je bila prisutna i aktivno sudjelovala u pregovorima o Iranu, što je u konačnici dovelo do potpisivanja ovog vrlo značajnog dogovora s Iranom. Dakle, evo ja sam vam dao kratak pregled e, tema kojima se mi želimo baviti u ovih sljedećih šest mjeseci. Sada još nekoliko tema. Dakle, mislim da se svi možemo složiti da je potrebno imati bolje zakonodavstvo. To mora biti naš cilj i to zadire u srž e, pitanja koja se postavljaju građani. Građani ne žele zakonske propise koje ne razumiju više niti pravnici. Čovjek mora angažirati dva do tri odvjetnika da bi e, shvatio te zakonske propise. Prema tome, Europi trebaju kvalitetni zakonski propisi, ne treba donositi nove zakone ako to nije potrebno. Prema tome, potrebno je poštivati načelo subsidijarnosti, no istovremeno e, ne smijemo sebi uskratiti ovlasti u području donošenja zakona. Dakle, treba pronaći dobru ravnotežu. Područja u kojima Europska unija treba zakonski uređivati i područja u kojima to nije potrebno e, i gdje zakonodavni proces treba prepustiti lokalnoj razini. Imamo još jedan važan događaj, a to su pregovori između tri institucije, dakle treba se donijeti međuinstitucionalni sporazum koji je jedan važan tekst koji će urediti odnose među institucijama, što znači da će se na taj način e, definirati učinkovitost rada svih naših institucija. To je područje koje zanima naše građane. Ako institucije nisu u stanju dobro surađivati, onda e, to ima posljedice i za funkcioniranje Europske unije. E, dakle, mi bismo htjeli ovo dovršiti do kraja godine. E, postupak je već krenuo e, nakon, na maržama Europskog vijeća. Kolega Ferhofstadt je vaš predstavnik u pregovorima. Gospodin Timmermans predstavlja komisiju i ja predstavljam vijeće. Mi smo već imali sastanak i um, definirali smo radni plan te ćemo krenuti s radom u rujnu uh, na temelju rezultata jedne tehničke skupine koja je već održala neke sastanke. Zatim inicijativa europskih građana, još jedno važno područje. Taj instrument uveden uh, ustavnim ugovorom, uh, dakle pokušalo ga se uvesti tim e, ugovorom, a kasnije veden kroz Lisabonski ugovor, to je instrument direktne demokracije. Znam da bi parlament e, želio da se unaprijedi taj sustav e, evropske inicijative građana i vijeće je spremno da se podrže napori parlamenta u tom smjeru, već su održani neki razgovori unutar vijeća da se vidi što bi zapravo trebalo poboljšati u čitavom procesu. Mislim da u tom smislu moramo imati pragmatičan pristup. Ne radi se o ideološkom pitanju. Treba vidjeti e, kako poboljšati u tehničkom način funkcioniranja ovog sustava. Još nekoliko riječi o pravu pokretanja istrage, ali mislim da ćete vjerojatno imati neka pitanja za mene tim u vezi. Mi dajemo veliku važnost tom pitanju. Mi smatramo da je pravo pokretanja istrage jedna od važnih ovlasti svakoga parlamenta, pa tako i Europskog parlamenta. Osim toga to je pravo predviđeno i odredbama ugovora e, sukladno članku 226. U tom smislu Europski parlament mora imati mogućnost kontrole putem pokretanja istrage. To je pravo, dakle, jedno od osnovnih ovlasti parlamenta i prema tome, e, dakle, ugovorom je predviđeno da pravo inicijative ima Europski parlament. E, trebalo bi definirati modalitet provođenja istrage i odgovoriti na pitanje e, tko treba E, vršiti tu ovlast u parlamentu i na koji način. I to je ono pitanje koje je najosjetljivije u odnosu na to stav vijeća e, možda neće biti u potpunosti isti kao i stajališta koja smo do sada čuli od strane parlamenta. Mi imamo isto tako i neka pravna mišljenja e, koja je izradila pravna služba vijeća i e, naš je stav da treba e, nastaviti raditi na tome budući da to jedno od vrlo važnih pitanja e, koje se e, u prvom redu tiče rada Europskog parlamenta. Zatim želim spomenuti reformu Europskog izbornog zakona sa kolegicom Hübner i gospodinom Lajnenom već smo imali sastanak, čuli smo dakle, gdje ste vi iznijeli vaša stališta. Čini mi se da vi radite na izvješću na vlastitu inicijativu o ovoj temi. E, ako sam dobro shvatio, e, odbor još nije glasovao o tom izvješću. Mi smo spremni održati, e, biti u intenzivnom kontaktu s vašim odborom, radeći na ovom pitanju. Ja naravno shvaćam da je to osjetljivo pitanje jer zadire i u nacionalne nadležnosti u području izbornog zakonodavstva. Međutim, moramo, moramo e, otići korak dalje i u tom području i opet mislim da je dobro imati pragmatičan pristup, vidjeti što je izvedivo i što će uistinu poboljšati europski izborni sustav, što će pomoći da se uklone neke e, apsurdne situacije, e, primjerice kratke rokove ili situacije u kojima bismo, koje bismo teško mogli prihvatiti u e, unutarnjem izbornom zakonodavstvu, a takve odredbe postoje u europskom zakonodavstvu. Dakle, mi ćemo raditi i e, na toj temi. Evo, to bi bilo nekoliko uvodnih napomena. Zahvaljujem još jedan put na pozivu u vaš odbor. karo ministro. Hvala vam, dragi ministre. Sada bih dala riječ zastupniku Lajnenu. Izvolite. Danke, Frau Zahvaljujem predsjednice, gospodine ministre Nikola Schmidt. Mi smo susjedi u Luksemburgu i Sarlandu. Radili smo zajedno na nizu prekograničnih pitanja između Sarlanda i Luksemburga. Drago mi da je jedan takav mudar stari lisac sada u predsjedničkoj stolici već se bavio e, u godinama spinelinija jedinstvenim aktom, tako da ima cijeli niz godina prikupljenog iskustva. Nadam se da će ih moći iskoristiti u ovoj delikatnoj i teškoj situaciji u Europskoj uniji. Povjerenje je postalo značajnom temom u proteklih tjedan dana, u proteklih e, par dana izgubljen je veliki dio tog povjerenja, osobito među biračima, a nažalost i među vladama i onima koji donose odluke. Europa je postala partija pokera, ne od zajednica sa odgovornostima koja predstavlja sve europske interese. Postala je igra na sreću za političke komentatore, za domaću javnost, do domaće političare, a to je nešto što bi moglo doista nas slomiti. Mislim da moramo pokušati pronaći temelj za ponovnu uspostavu povjerenja i da zmotriti dodanu vrijednost europskih interesa. Nažalost, postoji trend renacionalizacije i sami pitali kako možemo demokratsku kontrolu primijeniti na europske odluke. Sa zabrinutošću opažam da se ljudi okreću nacionalnoj razini, nacionalnim e, referendumima. Imamo referendum u Grčkoj, jedan je na redu u Velikoj Britaniji, možda i u Finskoj. I ne smatram da je to ispravna metoda. Možda zvuči dobro, ali nije dobra jer nacionalni referendumi o europskim odlukama su svojevrsni hendikep zbog toga što se suprotstavljate svima drugima. I iz tog stajališta, iz tog aspekta moramo razmotriti kako možemo krenuti prema naprijed sa demokratskim Europom, a ključno pitanje e, je e, glasanje na europskim izborima, glasanje sviju građanina, građana. Spomenuli ste to i sami, drago mi je da Luksemburško predsjedništvo ima pozitivan stav o poboljšanju europskih izbora. Od 76. imamo izborni zakon, ali uvjeti se doista nisu mnogo poboljšali. Dakle, izbori moraju biti transparentni, izvedivi, privlačniji. Tako da se nadam da ćete moći nešto učiniti po tom pitanju. Mi smo to proglasili e, osjetljivim pitanjem i znam da je to nešto što je strano za ministara, tako to i je, ali kada dobimo izvješće tako Europskog parlamenta, pitate se što s njime ne uklapa se u vaše strukture, no nadam se da ćete do kraja godine moći značajne korake prema naprijed poduzeti i uložiti svoju energiju u to. Jedno pitanje sam želio spomenuti, vi ste ministar, rada i zapošljavanja i socijalnih pitanja i ukoliko nemamo konkurentnu Europu nećemo se moći okupiti, potrebna nam je socijalna Europa, socijalni alati i bedinemo se oko tog naslova bolje zakonodavstvo jer to može donijeti do nedostatka ili manjka zakonodavstva što se tiče socijalne ili ekološke Europe. Ako samo imamo pravila koje se tiču konkurentne Europe, to bi bio pogrešan smjer. Moramo se dakle pobrinuti da sve te socijalne komponente ne ispadnu tijekom vašeg predsjedanja. Hvala vam, zastupniče Lajnen. Vidim da se neke teme ponavljaju poput socijalne dimenzije, minimalne plaće. To su zasigurno sve važne teme. Sada bih pak dala riječ zastupnici Reding. Izvolite. Madame le Président. Hvala predsjednice. Ja ću vrlo kratko, e, s obzirom da je kolega Šmit govorio vrlo jasno. Mislim da su svi u odboru mogli shvatiti da ovdje na čelu vijeća imamo osobu koja vjeruje u Europu i koja dobro poznaje tematiku i problematiku i to je vrlo rijetko i mislim da to trebamo iskoristiti jer u proteklih šest mjese, u sljedećih šest mjeseci možemo uistinu ostvariti rezultate zahvaljujući gospodinu Šmitu, znam da on ima i političku volju, on je sigurno razmislio o mogućim rješenjima i ima hrabrosti da ih iznese na stol. Ako želimo da se ostvare rezultati u nekim područjima, onda je sada trenutak jer mislim da imamo pravog saveznika u sebe. Hvala vam. reći zastupniku u Izadovskom. Euh, euh, Hvala. Ja imam pitanje, vrlo konkretno pitanje, koje se tiče e, novog e, međuinstitucionalnog sporazuma. Hoće li predsjedništvo predstaviti nove mehanizme, dakle konkretan prijedlog, a to znači učinkovitije zakonodavstvo, zatim e, poštivanje načela subsidijarnosti. Ako da, ako je to slučaj, e, koji će biti konkretni prijedlozi predsjedništva? Mm. E, do la parola adesso all'onorevole Durand. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Durand. Merci. Hvala euh. lijepa. Hvala predsjednice. Ministre, zahvaljujem vam na izlaganju. Ako mi dopustite, imam samo jednu napomenu. Rekli ste da je pokrenut institucionalni dijalog i da ste se već sastali sa kolegom Verhofstadtom. Bilo bi mi uistinu zanimljivo čuti koji je stav Europskog parlamenta, jer u ovom trenutku gospodin Verhofstadt ima zadatak, ali nije dobio mandat i niti smo dobili ikakvu povratnu informaciju, dakle ja bih vam bio zahvala ako nam možete nešto odgovoriti. Vi ćete sami vidjeti, e, dakle ne želim sad nekakvu polemiku. Dakle, e, ovo je samo pitanje, e, to je pitanje mandata i zastupanja, ali shvaćam da to nije tema koja se vas izravno tiče, ali evo samo sam htio iskoristiti priliku da podsjetim članove odbora na ovo pitanje. E, postoji nešto što me brine vezano uz vaš radni prama, to su studije utjecaja. Ja shvaćam da vi želite e, da zakonodavstvo bude kvalitetnije. Mnogo se govori o demokratskim pitanjima. Ja sam e, po struci pravnik i moram priznati da me uvijek e, muči kada se donose neke političke odluke i kada se zapravo nameće određena vizija svijeta. Zanima me e, što vi mislite o tome postoje li uistinu potrebe za studijama utjecaja? E, zatim imam još jedno pitanje koje uvijek postavljam, a to je registar e, lobista za vijeće. Evo, ja ću i dalje nastavljati s tim pitanjem dok ne im odgovor. I još jedno pitanje. Hoćemo li jednoga dana, kao što imamo transparentnost e, vezano uz rasprave u parlamentu, dobiti i zapisnike ta rasprava u vijeću. Mislim da bi to bilo dobro. Mislim da bi bilo dobro da imamo e, tu vrstu paralelizma, da znamo e, što se tamo govori i kako. Znam da to nije lak, e, lako pitanje, ali evo to bi bilo moje pitanje. Hvala. Merci Pascal por... Hvala ti Pascal na pitanju koje si postavio. Ja bih htjela znati ono što je rekao gospodin Verhofstadt. Kolega Verhofstadt će ovdje doći 21. rujna, međutim evo ja sam isto tako znati željno. Sada dajem riječ gospođi Mercedes Presa, izvolite. Merci Madame la Présidente, eh, mm, bienvenue. Hvala i želim vam dobrodošlicu. Mi isto tako vjerujemo da će Luksemburško predsjedništvo pomoći da se postignu pomaci u onim područjima e, koja su bitna za Uniju u cjelini, ali isto tako i za naš odbor. Vezano za ovo što ste rekli o općem programu Luksemburškog predsjedništva, postoje neki aspekti koji su nam posebno značajni, kao što je nedovršeni posao, isto tako institucionalni ustroj ekonomske monetarne unije, posebno uloga parlamenta o tome je bilo riječi u raspravi o prethodnom izvješću. E, rasprava bi mogla dovesti do jednog parlamenta druge razine. E, mi imamo zaostatak od gotovo 50 godina u odnosu na parlamente u nacionalnim državama. Mi računamo na vas, računamo na e, vas u tom demokratskom institucionalnom procesu i mislim da je to jedno, jedno, od, jedno od područja u kojem bi trebalo postići dogovor kojim bi se razjasnila demokratska uloga parlamenta u ovom novom kontekstu s obzirom da se odluke donose izvan izvan sustava koji je pod demokratskim nadzorom. Ja sam već ranije rekla i ponovno ću reći da moramo imati više postupaka koji se temelje na metodi zajednice. Mislim da smo tijekom krize, da smo se odmaknuli od metode zajednice. Mislim ako budemo, da bismo trebali sada se strpljivo vratiti na taj način rada u donošenju odluka. Vezano uz vaš, vašu drugu točku, a to je trostruko A u području socijalne politike, mislim da je nekoliko odbora nadležno za to pitanje, ali postoji neki e, ustavni aspekti. Naime, e, socijalna dimenzija je sastavni dio unutarnjeg tržišta. E, postoje zajednička pravila ne postoji homogenost, ali postoje neka zajednička pravila. E, ne razgovara se o tome da se uvede minimalna plaća koja bi bila jednaka za sve, ali govorimo o nekim socijalnim pravilima, o nekim pitanjima koje se tiču socijalne države koja mogu vrijediti za sve. I u tom smislu je bitno znati kako vi definirate ovo trostruko A u socijalnoj politici e, možda možemo zajedno pokušati pronaći definiciju koja bi bila jasna i građanima. E, dakle, vaš prioritet je stvoriti uniju za građane, kao što smo čuli. Vezano uz problematiku boljeg zakonodavstva, pretpostavljam da ćemo zamoliti kolegu Ferhofštata da nam predstavi stajalište za koje se zalaže, on je uostalom i član ovoga odbora tako da to ne bi trebao biti problem. Čini mi se da se prečesto ispuštaju iz vida neke norme, ja sam inače po struci ekonomistica, i meni su učili da pravo mora biti općenito i abstraktno, a to se često zaboravlja jer mi ovdje imamo, e, mi smo prva zakonodavna razina, a isto tako postoji nacionalni parlamenti, a ponekad i regionalni parlamenti. Dakle, treba e, očuvati načelo prava koje treba biti opće i e, abstraktno i mislim da je to e, zapravo jedan modalitet kvalitetnog donošenja zakonodavstva. Kao što ste čuli od zastupnika mi radimo na unapređenju inicijative građana i što se tiče prava provođenja parlamentarnih istraga. Mislim da će kolega Auregi nešto više reći o tome, budući da je to njegove nadležnosti. Isto tako je tu i e, spomenuli ste i E, izborno zakonodavstvo. Bilo bi nam zanimljivo čuti i e, stav vijeća. E, mi smo već dosta odradili i radili smo već dosta na tekstu, tako da bi nam bilo zanimljivo čuti što vi smatrate razumnim, da se možda dođe do nekog zajedničkog nazivnika, zajedničkog praga. Možda bi trebala postati jasnija obveza smjene u smislu e, bolje zastupljenosti, rodne zastupljenosti, što bi trebalo biti zajamčeno zakonodavstvom. I kao što je spomenuo kolega Lajnen, e, možda bi i e, neki, neke od tih stvari mogle biti u vašem u radu programu rada vašeg predsjedništva. Mi računamo na vas da ćete raditi na jednoj uniji koja će biti demokratska, ali i snažnija. More Europe, e, ne vjerujem da će se to uspjeti postići tijekom vašeg predsjedništva kroz izmjene ugovora, ali možemo to možemo učiniti e, u, imajući u vidu postojeće ugovore ako i pod uvjetom da postoji dobra volja e, u obje institucije. Hvala Mercedes. Ja vam uistinu moram vas nešto zamoliti. Molim vas da govorite kratko, jer u protivnom nećemo imati mogućnost da svim kolegama damo riječ i nećemo imati, i ministar neće imati priliku da vam odgovori na pitanja. Hvala ti, Barbara. E, ministre, lijepo vas pozdravljam, veliko nam je zadovoljstvo što možemo imati ovu razmjenu mišljenja s vama. Ja bih se isto tako želio pridružiti onim kolegama koji se nadaju da će uskoro e, moći razgovarati sa gospodinom Ferhofštatom. Dobro da će nam doći na sastanak 21. E, rujna, budući da će to biti prije kraja pregovora. To je već dobra vijest. Što se tiče međuinstitucionalnog sporazuma i tih pregovora, ja mislim da je vrlo važno da se mali klubovi zastupnika mogu izraziti vezano uz zakonodavni postupak u Europskoj uniji. Vrlo često sam imao dojam da to, da to nije slučaj i mislim da bi to e, isto tako, da je to možda zbog e, trijaloga e, koji se nametnuo u odnosu na redovni zakonodavni postupak koji je predviđen ugovorom. Što vi mislite o tome i što ćete učiniti kako bi se riješio ovaj problem? Zatim, vi ste spomenuli inicijativu, Evropsku inicijativu građana. To je jedan pravni institut koji je ja osobno i moja stranka mi e, pridemo veliku važnost e, tom instrumentu. Međutim, vezano uz inicijativu građana, naši građani imaju osjećaj da ih se ignorira. E, mi poduzimamo sve kako bismo prikupili te u potporu, a istovremeno komisija nema nikakvu, ni na koji način nije obvezana da e, da odgovor ili da inicira nekakav pravni akt e, vezano uz e, ta pitanja koja su građani staknuli kao bitna. Dakle, mislim da mi smo o tome trebali razgovarati. I zanima me što namjeravate učiniti i koje je vaše stajalište o tome što bi e, komisija trebala činiti kada je riječ o takvom načinu iskazivanja volje europskih građana. Zanima me što vi podrazumijevate kada kažete pragmatični pristup. Što to konkretno znači? Vi ste u više navrata upotrijebili taj izraz. E, moj dragi kolega Durand je već spomenuo potrebu za većom transparentnošću i uvidom u rad vijeća. E, Paralelizam e, forme mi se sviđa kao ideja i to svesobno podržavam. I zatim još jedno posljednje pitanje koje je zapravo osnovno pitanje, e, imajući u vidu teško razdoblje kroz koje prolazimo. Zanima me što, kako vi ocjenjujete dogovor koji je nedavno postignut između Grčke i njezinih vjerovnika i ostalih država članica. I ja osobno vjerujem da je pred nama velika odluka. Odluka koju moramo donijeti sada, ne za dvije, tri godine, nemamo više vremena. Ili ćemo izgraditi e, Europu koja će biti federalna, koja će imati proračun i ekonomske politike koje će biti ekspanzivnije, imati fiskalnu uniju, dokinuti porezne oaze i poreznu konkurenciju među državama članicama ili ćemo imati isto tako dakle mogućnost uzemnog pokrivanja zaduživanja i iskoristiti te instrumente kako bismo imali socijalnu uniju i uistinu dobili taj rating trostrukog A o čemu je govorio e, vaš ministar ili će, euro, ili će se eurozona raspasti samo od sebe jer istinu, uistinu ne vjerujem da može opstati bez ovih instrumenata koje sam spomenuo jer postoji asimetrija i mislim da te posljedice više nisu održive da to više nije drživo i zanima me koje je vaše osobno mišljenje i koje je mišljenje e, Luksemburskog predsjedništva o tom pitanju i što ćete poduzeti kako biste krenuli jednim ili drugim smjerom u sljedećih šest mjeseci. Hvala vam, zastupniče Castaldo, i što ste se nadovezali na temu kojom sam započela ovaj današnji sastanak. Da bih riječ kolegi Hauregiju. E, e, buenos días, señor ministro. E, muchas... Dobro jutro, ministre. Zahvaljujem što ste danas ovdje. i por sus palabras. Efectivamente, eh, hay un tema... Hvala i na vašim ljubaznim riječima. Jednu temu nismo spomenuli, je to izvješće o mm, oblastima parlamentarne istrage i tu vam mogu reći da imamo doista problem. Dali ste nam vrlo dobru prognozu za budućnost, tako da ću doista to propitati. Razgovarao sam sa vijećem e, da vijeće ima stav koji se zapravo protivi izvješću koje je odobrio prethodni saziv parlamenta. I mogu razumjeti zbog čega. Parlament ne može usvojiti zakon na temelju vlastitog prava na inicijativu. Jedni zakon koji možemo odobriti mora dobiti odobrenje vijeća i komisije. I to je jasno. Nažalost, u prethodnom sazivu kako ova tema ne bi ostala sa strane parlament je to usvojio i mislim da je komisija vijeće to doživjela kao neprijateljski čin, iako je sastavni dio parlamentarnog procesa. U ovom novom sazivu odbor je od mene zatražio da pripremim izvješće i zatražio kolege iz mog odbora da pokušaju sa vijećem i komisijom doći do novog sporazuma. Za to je trebalo šest mjeseci samo da uspiju porazgovarati s vama. Latvijsko predsjedništvo je mnogo pokušavalo raditi na tome, ali mogu otvoreno reći da je u vijeću bilo određenih manjina koje su u potpunosti sve blokirale. Sastanak 18.6. bio je otkazan od strane vijeća u 9 ujutro, u 9 na večer prije sastanka. I doista sam bio razočaran time, samo sam želio da znate da ovaj parlament želi pregovarati o sporazumu, želi doći do konsenzusa s vama i komisijom jer smo svjesni da ćemo se ili dogovoriti ili u parlamentu nećemo imati pravo na istragu. Završit ću, samo sam želio zamoliti da poradite na tome da vijeće počne razgovarati s nama. Zatražio sam sastanak na kojem sam tražio da Latvijsko vijeće bude promatrač jer vijeće još nema mandat za sudjelovanje na neformalnom tehničkom sastanku, ali zatražio sam da budu prisutni kao promatrači da vide koje su moje namjere sam bih zamolio da pokušate određeni kontinuitet ovdje ostvariti i da počnemo jednostavno razgovarati o tome samo to jer kako je parlament usvojio uredbu s vašim pristankom, pristankom komisije, e, moramo tu uredbu moramo proći, poraditi na tome u parlamentu. Hvala. Hvala vam kolega na ovom važnom pitanju koje ste postavili. Dajem riječ kolegi Helmutu Šolcu, izvoli. Danke, Frau Vorsitzende. Hvala. Ja ću biti prilično izravan ovdje. Pri šest godina, kada sam došao ovamo, radio sam odbor za ustavna pitanja, bavio sam se demokracijom, izazovima, socijalnom Europom, načelom zajednice, izbornim pravom, inicijativom za građane. I neke smo stvari doista pokrenuli i ostvarili. No, u međuvremenu čini se da je to sve zastalo i mislim da se svi slažemo e, da trebamo raditi na reformi ugovora. Ugovor Lizabona i način na koji je formuliran ne funkcionira uzevši u obzir gospodarsku uz gospodarske političke izazove s kojima se Europska unija suočava. Jasno da je sve veća briga oko Europske unije u svim državama članicama. Guardian je jučer objavio članak u kojem piše da laburdisti, nikakva radikalna ljevica, mora Grexit staviti na svoj dnevni red. Odnosno, da budemo precizni, britanski izlazak iz Europe, Brexit. I sada je to došlo do razinu političke stranke, a ja se protivim takvim strategijama. Moramo osnažiti i braniti europsku integraciju, ali kako to možemo? Ukoliko ljudi ne prepoznaju što radimo kao nešto nad čime i oni sami imaju vlasništvo i da vjeruju koga god izabrali, socijaliste, demokrate, liberale, ljevicu, ako misli da koga god izabrali ništa se neće dogoditi, tada nećemo uspjeti. I to mislim da je izazov pred luksemburškim predsjedništvom, slažem se s gospodinom Kastaldom, nemamo luksuz vremena na raspolaganju. I zbog toga sam dao taj primjer što je bilo prije šest godina. I zahvaljujem na vašim komentarima, teme koje ste izabrali, izborna reforma, revizija građanske inicijative, bolje zakonodavstvo. Na što je bolje zakonodavstvo? S boljim zakonodavstvom da li se krećemo ka socijalnijoj Europi ili ne? Da li se bavimo pitanjima na koja još nemamo odgovor? nedostatkom partnerstva između Europskog parlamenta koji je izravno izabrano tijelo i Europskog vijeća koje predstavlja šefove država i vlada. Dakle, ukoliko ne osnažimo metodu zajednice, doći će do sve veće renacionalizacije politika. I ovdje bih želio izrečito reći da uzavši u obzir protekli vikend moramo osvrnuti se na ono što se dogodilo u bivšoj Jugoslaviji, na raspad Jugoslavije, jer nitko nije mislio da bi mogao izbiti rat. No što se dogodilo tijekom raspada Jugoslavije? Ali to je doista nešto o čemu danas moramo raspravljati. Ovaj konkretni odbor i odbor za gospodarske i monetarna pitanja i parlament kao cijeli, plenarna, u travnju 2014. rekao je da sastav trojke mora biti promijenjen iz ustavnih razloga. Što se dogodilo? Ništa. Danas se samo nastavljaju neuspjesi takve strukture praktično gledano, ne samo teoretski gledano, zbog demokracije mislim da su ovo teme kojima se moramo baviti. I zbog čega se njima ne bavimo? Iz političkih, stranačkih razloga ili zbog nacionalnih interesa, zbog toga što se žele time baviti na međuvladinoj razini. Mislim da su sve te stvari važne i zahvaljujem na vašem današnjem uvodu i nadam se da kada za šest mjeseci pogledamo što smo napravili, da ćemo moći jedan drugačiji zaključak izvući nego što je slučaj trenutno. E, grazie Helmut. Hvala ti Helmut na ovim ključnim pitanjima koje se postavljaju. recimo vas, Silvi Gular. No, eh, ja ću kratko. Hvala vam na dolasku. Hvala vam na smjenicama koje ste iznijeli. Imam samo jednu poruku. Luksemburško predsjedništvo trebalo bi nas vratiti na metodu zajednice. Ovo što se dogodilo prošlog vikenda je uistinu sramota. Napori koji su uloženi da da ne dođe do toga nisu uspjeli. Međutim, ovdje su bitna dva aspekta u metodi zajednice. Kao prvo, e, dakle, naš zajednički interes nije samo zbroj nacionalnih interesa i isto tako velike i male zemlje moraju imati suživota. Među velikim zemljama je Njemačka s kojom smo htjeli ostvariti pomirbu. E, ja ne želim previše ohrabrivati vas i vašeg predsjednika vlade. Odnosno, htjela bih vas potaknuti da u javnoj raspravi podsjetite na neka načela koja su, nažalost, čini se nestala iz rasprave. Hvala na ovim grandioznim riječima. I sada dajem riječ gospodinu Gerejru. Hvala vam. Hvala vam gospodine Schmidt što ste nam se danas pridružili na ovom sastanku. Odnosno prije svega zbog velikog broja obaveza koje ste preuzeli u ime Luksemburške vlade. Ja sam... E, ja se slažem sa vašom sugrađankom, kolegicom Reding, želimo imamo povjerenja u Luksemburgsko predsjedanje, jer ono uvijek pokazivalo da naklonjeno i da sudjeluje u u ovoj evropskoj dimenziji, a to je nešto što se svi ovdje nazočni, što svi ovdje nazočni podržavaju. Moje pitanje se tiče jednostavnosti vladanja gospodarskim monetarnim aspektima u Uniji. Bez obzira na praznine prisutne u zakonodavstvu Unije koje su jasne, to je te socijalna dimenzija, demokratska dimenzija i tako dalje. Dakle, osim ovih nedostataka u politici imamo i problem sa upravljanjem, problem sa složenošću s kojom se bavimo problemima. Teško je upravljati u trenutnom kontekstu, a i u budućem kontekstu. I zbog toga kao što govorimo o pojednostavljivanju zakonodavnog postupka trebali bismo govoriti o pojednostavljivanju sustava upravljanja unijom. Pojednostavljivanje zakonodavnog postupka se gleda uz određenu dozu opreza. Čak i u određenu dozu straha određenih političkih skupina poput ove moje. Zato što tu vrijedi, postoji mišljenje da se žele izbjeći donošenje ovih odluka koje su vezane u socijalnu dimenziju. To je se, na to se gleda kao na element koji će dodatno zakomplicirati funkcioniranje tržišta, a tržištu je potrebno da je jednostavno, da nema, da ne trpi intervencije koje nisu gospodarskog karaktera. da je dobro da se pojednostavi institucionalno funkcioniranje Europske unije i zato bih zatražio da se tijekom vašeg predsjedanja da se ne, ne osvrćete na ove prijedloge koji bi još više otežali upravljanje koji još više otežali upravljanje Europskom unijom. Dakle, od stvaranje paralelnog parlamenta za eurozonu, stvaranje nekog posebnog vijeća. E, već sada je složeno donijeti jednu odluku. Potrebno uložiti dosta napora u donošenje, proces donošenja odluka. Imamo, dakle, već složenu političku situaciju, a dodatno kompliciranje bi bio još jedan udarac Jedan poznati filozof je govorio da će istina vjerojatno prije nastati iz greške nego iz eh, zbrke, iz konfuzije. Dakle, sve ovo što unosi zbrku u eh, političko upravljanje ide na uštrb preživljavanja same Unije. Grazie onorevole Guerrero, darei la parola all'onorevole Anderson. Hvala vam, riječ ima zastupnik Anderson. Ja, eh, tack. Jag uppskattar att eh, ni har haft möjlighet att komma hit eh, till oss här Hvala vam, hvala što ste došli gospodine Schmidt. Za početak bih kratko spomenuo paket boljeg zakonodavstva. U ime zelenih donekle smo zabrinuti, moram reći, što se tiče boljeg zakonodavstva. U praksi to bi moglo značiti da se e, zakon donosi gore i da ih se donosi manji broj. Doista se nadamo da to naravno nije slučan, da bolje zakonodavstvo doista znači ono što znači. A sada bih spomenuo ono što se dogodilo tijekom vikenda. Ehm, gospodarsku i monetarnu uniju možemo sagledati iz određene daljine, no prije ili kasnije mislim da će ova ili ona zemlja odlučiti napustiti monetarnu uniju. I u tom smislu, mislili mi da je to dobra ili loša stvar, bilo bi mnogo bolje da postoji način, sredstva da se ovakav oblik egzita i izlaska dogodi i da se njime e, rukovodi na odgovarajući način, a ne kaotično što bi moglo imati katastrofalne posljedice. Tako da se nadam da bi Luksemburško predsjedništvo moglo početi planirati ovakvu mogućnost čisto slučaju da netko odluči napustiti euro jer prije kasnije vjerujem da će se to dogoditi. Ukoliko nema dodatnih pitanja, ja bih uputila pitanje ministru. In particolare sul sulla crisi che attraversiamo e sulla eh, prije svega u vezi sa krizom kroz koju prolazimo, kroz sve veću odsutnost metode zajednice, potrebno vratiti se toj metodi kao što su istaknuli zastupnici Gular, Castaldo i Scholz. Želim se koncentrirati na jednu stvar. Je li potrebno porazmisliti o prirodi i ovoj izuzetnoj anomaliji kao što je Euroskupina. Ja sam pažljivo promatrala pregovore sa Grčkom tijekom zadnjih mjeseci i mogu konstatirati jednu veliku slabost ne samo metode zajednice, već i same vladavine prava. Zašto to govorim? Zato što se više puta dogodilo da iz nesasvim jasnih razloga njemački da njemački ministar, da grčki ministar bude isključen sa sastanka, mislim na ministra Varufakisa, on je konzultirao pravne službe Evropske unije i doslovci, doslovni odgovor koji je dobio, to ću vam citirati, jest mi iz Euroskupine ne postojimo u zakonu, ne postoji nikakav ugovor koji je stvorio ovu skupinu. Dakle, nalazimo se pred euroskupinom koja ne odgovara nikome, koja djeluje tajno, ne drži zapisnike vlastitih sastanaka. Građani, da ne spominjemo o tome, nisu uopće informirani mi ne samo da smo izvan metode zajednica, već smo izvan vladavine zakona kada je riječ o upravljanju eurozonom. Hvala vam gospodine ministre. Credo che a questo punto eh, Mislim da eh, biste sada, evo, vi trebali odgovoriti na sva pitanja koje ste primili ili barem na dobar dio njih. Je vais, euh, je vais essayer euh, un peu de regrouper, puisqu'il euh, y a certaines... Ja ću pokušati objediniti ova dobivena pitanja. Barem ono što imaju nešto zajedničko. Prije svega, vi znate da ja nisam glasnogovornik eh, gospodina Verhofstata, to vam je jasno ja koliko znam, vi ćete ga pozvati, postavit ćete mu pitanja, daćete mu mandat kako smatrate shodnim. E, ono što želim reći jest da je ovaj prvi sastanak e, bio isključivo kako bismo, bio pripremni sastanak, tako da smo pokušali vidjeti kako ćemo organizirati naš zajednički rad. Ne mislim da je on prekoračio svoje ovlasti ili mandat ukoliko ga ima, no u svakom slučaju ja zastupam vijeće i vjerujte mi ni to nije lak zadatak, tako da se ne mogu <laughs> baviti i ostalim institucijama. Prije svega mislim da je važno istaknuti da nitko od nas ne misli da su potrebni loši, obskurni pravni propisi ili e, prekomjerna regulacija. To, ništa toga nije popularno u Europi kada se uređuju područja koja sasvim nepotrebno, to nema smisla, svi se slažemo u vezi s time. Zatim, također je smo vrlo jasno dogovorili da se ne radi o tome da se ograniče ovlasti koje su ugrađene u ugovore, dakle zakonodavne ovlasti e, koje već e, postoje u ugovorima. Dakle, sve što se tiče boljeg e, zakonodavstva ne smije dovesti do toga da se oslabe odredbe ugovora i zatim e, politika mora biti na prvom mjestu, mora imati prednost. Nadam se da nitko ne misli da smo mi Unija koju vode tehnokrati. E, ja sam bio tehnokrat pa mogu o tome govoriti. Mi smo politička Unija. To je projekt koji nije dovršen, međutim, e, Unija je političkog karaktera, a odluke u konačnici donose političari. Prema tome nema nekih e, instanci, da ime postoje neke instance koje nam mogu dati svoje mišljenje, koje nas mogu upozoriti na eventualne posljedice e, neke odluke, ali u konačnici se odluke moraju donositi kroz politiku i to je e, u ostalom osnovno počelo demokracije. Imamo dva zakonodavna tijela, vijeće i parlament. Zakonodavna tijela moraju preuzeti svoju odgovornost i donijeti odluku. Komisija prije nego što iznese zakonodavni prijedlog, kao što znamo komisija i dalje ima isključivo pravo iniciranje zakonskih propisa. Dakle, ona može povesti dijalog sa zainteresiranim stranama, to je, to treba učiniti i to je korisno, međutim u konačnici odluka mora biti političke prirode. E, zatim još jedan stup e, koji je vama, a i meni bitan je socijalna dimenzija. Očito je da ne možemo razgovarati razgraditi ono što je već određeno u području socijalne politike. A mnogi od nas to smatraju nedostatnim, kao što sam već rekao, u e, ekonomskom kontekstu, u kontekstu unutarnjeg tržišta i tako dalje. Ne radi se o tome da se riješimo, odnosno da uklonimo nek socijalnu dimenziju. I nakon što sam razgovarala sa povjerenikom Timmermansom, Mislim da mogu reći da to nije namjera komisije, posebno ne gospodina Timmermansa. Mi ćemo raditi na tome i vidjeti na koji način možemo potaknuti suradnju među institucijama kada je riječ o političkom programu rada. I sada ću se osvrnuti na situaciju u parlamentu prije deset godina. Dakle, ako postoji ako postoji pojam prekomjernog e, zakonodavstva, postoji isto tako i pojam nedovoljnog zakonodavstva. Dakle, isto tako treba razmisliti o tome koji je trošak e, nedovoljnog zakonodavstva. Dakle, trošak nepostojanja Europe je jasan. Ako ne budemo imali Europu u kojoj postoje jasna pravila, u kojoj gospodarski subjekti znaju što mogu očekivati. Posljedice će biti da će se pojaviti prepreke i to će uistinu ugroziti konkurentnost malih i srednjih e, poduzeća, tako da će biti vrlo teško prodavati robu ili nuditi usluge preko granica država članica. Tako da e, ćemo mi e, sve rasprave koje budemo vodili, voditi u, u duhu ovoga što sam sada rekao. E, što se tiče studije utjecaja, one su potrebne, ali ne mogu biti, ne mogu imati prednost u odnosu na političke odluke. Na temu izbora, vi ste mi postavili pitanje što podrazumijevam pod pojmom pragmatičnost teško je definirati pojmove, ali mislim da treba e, treba uvesti neke male izmjene u izborno zakonodavstvo. Mm, potrebna su nam pravila koja će biti razumna i usklađena u izbornom zakonodavstvu i a to je da kako potrebno kako bi birači mogli glasati što je jedno od osnovnih prava, pravo glasa. Kada smo razgovarali o pojedinim odredbama, e, vidjeli smo da u nekim zemljama postoje vrlo kratki vremenski rokovi za predlaganje izbornih liste, kako to da u nekim zemljama rok dva mjeseca, a u drugima samo tjedan dana ili dva tjedna. Dakle, tu su potrebne određene korekcije. Mi smo spremni E, raspraviti ta pitanja sa parlamentom. E, na vaše pitanje o registru lobista ja se slažem da na tome treba raditi. To je pitanje koje može biti upućeno parlamentu i komisiji. U određenoj mjeri je to pitanje upućeno i vijeću. Istovremeno mislim da moramo biti otvoreni za raspravu e, i imati što veću transparentnost A zatim e, problematika e, ekonomske monetarne unije i zbivanja prošlog vikenda. Dopustite mi da se suzdržim od iznošenja vlastitih stajališta. Ja nisam ovdje u svojstvu ministra iz Luksemburga, niti osobno, da dajem svoje osobno mišljenje, ja mogu samo reći službeno da je svima jasno da Ekonomska i monetarna unija e, nije dovoljno izgrađena i izašlo je izvješće pet predsjednika. Ja mislim da se tu mogu unijeti određena poboljšanja u tekst, posebno u smislu socijalne dimenzije, ali isto tako i institucionalnog ustra. svima su nam poznata ograničenja i politički problemi. Mislim da je to dobra dobro početno polazište. Mi ćemo sutra razgovarati o socijalnoj dimenziji unutar ekonomskog upravljanja Europskom unijom i mi ćemo dakle, na sastanku vijeća reći e, i to e, kada se budu vodili razgovori o spomenutom izvješću. E, postavlja se pitanje demokratskog nadzora nad ekonomskom i monetarnom unijom. Ja nemam neko magično rješenje. Hoće li za to biti zadržen Europski parlament? E, hoće li se osnovati novi dom? E, kolega koji je otišao rekao je da ne treba dodatno komplicirati rad institucija. Slažem se. Što se tiče Eurogrupe, bit ću vrlo oprezan u iznošenju stavišta. Međutim, Problem je u tome da e, je od samog početka rečeno ne treba ekonomsko upravljanje u eurozoni. Dakle, sve je bilo usmjereno na Europsku središnju banku. Ili to bio dobar ili loš izbor, to je pitanje. E, danas shvaćamo da se ne može upravljati ekonomskom i monetarnom unijom bez političkih instanci. Dakle, bit će potrebne političke instance koje izlaze izvan okvira euroskupine. Je li potrebna euroskupina, e, to je drugo pitanje. Neki, događaj događaji upućuju na to da se e, određena rješenja moraju pronaći unutar euroskupine. Ja ću rado pozvati ministre za rad i socijalnu politiku država članica e, kako bi se razgovarao i o socijalnoj dimenziji u kontekstu eurozone. Naime, smatram da ako je država članica e, ekonomske i monetarne unije, da su problemi nešto drugačiji nego za one koji nisu izravno implicirani. To ne znači da, e, da znači da kako da treba zadržati kontakte i sa ostalim državama članicama, ali očigledno je da one zemlje koje su u sastavu eurozonu imaju nešto drugačije probleme od ostalih. Vezano uz e, istražne ovlasti, e, ja ću rado doći e, na raspravu u rujnu zajedno s vama i možemo razgovarati o pitanjima koja su od velikog interesa za parlament meni godi e, ovo što kažete o Luksemburškom predsjedništvu, uistinu mi je drago čuti vaše riječi, međutim mi samo predsjedamo vijećem, nemamo mi nekakve ovlasti, nismo mi došli na vlast u Europskoj uniji. Kada me netko pita što će predsjedništvo predložiti u smislu subsidijarnosti, mi nećemo iznositi prijedloge, e, mi ćemo pokušati unijeti poboljšanja u ono što već postoji, pokušat ćemo pomoći da se dođe do kompromisa, to je naša osnovna zadaća, dakle da se dođe do kompromisa unutar vijeća, eventualno sa drugim institucijama, uključujući i parlament. Smatram da možemo razmotriti e, što je važno za vijeće, e, kada je riječ o istražnim ovlastima i u kojem smislu i gdje se mogu pronaći neka poklapanja. E, ja sam vam evo, ja vas pozivam da se sastanemo, da mirno vidimo kako je stanje i da vidimo što se može poduzeti, kako naprijed. Slažem se s vama da ne treba ovu raspravu o istražnim ovlastima parlamenta koja se vodi i koja postoji, e, dakle radi se o tome da naprosto to treba poboljšati, ne treba na to gledati kao na nekakav nekakvu objavu rata, kome, komisiji, državama članicama, ne radi se o tome. Trebaju nam jasna pravila e, koja će e, da kako dobiti i zeleno svjetlo u vijeću. Silvi Gulav je napustila dvoranu, međutim slažem se s njome. S njom uh, ona govorili o općem evropskom interesu, ponekad ga je teško definirati u raspravama. Uh, dakle, taj pojam je nejasan zato što i e, naše institucije nisu jasno definirane i nisu dobro ustrojene da se nose sa kriznim situacijama poput ove e, s kojim se sada suočavamo. E, kada je osnovana ekonomska i monetarna unija, mi smo bili u nekakvom blaženom stanju optimizma. Mislili smo da je kriza iza nas i da krize poput one iz 1929. godine više nisu moguće u današnje vrijeme. Sada nam je svima jasno da je kriza naša stvarnost i da je kriza koju smo prošli sasvim usporediva sa krizom iz 29. godine prošlog stoljeća. Prema tome mislim da ovdje trebamo raditi na tome da se organizira rad, e, isto tako ova teza o velikim i malim državama, s time se slažem. I e, Joe Linen je rekao isto tako da je e, tu opće prisutna ideja nečeg što izlazi izvan okvira nacionalnog i e, da se radi o tome da treba zastupati opći interes, evropski interes. Mislim da to možda ne bi bilo loše dodatno naglasiti. Dakle, evropski interes, e, to je nešto što je zapravo e, dobro za sve. Mi živimo u svijetu koji je hipermedijatiziran i ponekad se gubi iz vida taj, ta dimenzija. na kraju zaključno E, vezano uz izlazak iz eurozone. Da, jasno da treba ići, pitanje treba li ići u izmjene ugovora. Da, i mislim da je to jasno, odgovor na to je jasan. Treba ih mijenjati. Može li se to učiniti u kratkom roku? Ne znam, e, zemlje u kojima su održani referendumi su pokazale da postoji oprez, e, ali postoji neke pravne praznine. To sam već istaknuo na početku. Dakle, treba ići korak po korak, Želimo li da taj postupak na kraju urodi plodom, moramo obnoviti povjerenje u europski projekt. Ne uspijemo li ponovno zadobiti povjerenje za europski projekt, e, svaka izmjena ugovora će propasti u ovoj ili onoj državi članici. Dakle, mi možemo dobiti tu bitku u područjima kao što su percepcija Europe kod građana, socijalna politika i tako dalje. I na kraju smatram da je metoda zajednice ona koja može omogućiti da postignemo eh, da se ostvari opći interes trebamo se vratiti na tu metodu i upravo zato e, neka područja treba vratiti odnosno treba ponovno imati, treba vratiti po taj postupak. Neću sada govoriti o određenim postupcima koji nisu u duhu metode zajednice. Ono što trenutno nedostaje e, Europi je jedna snažna politička dimenzija. Ne možemo imati ekonomsku i monetarnu uniju bez političke unije. E, mnogi su to rekli, čak i oni koji su bili protiv ekonomske i monetarne unije. Nedavno sam pročitao članak Friedmana, a ja mm, nisam ljubitelj njegovih e, ekonomskih teorija, međutim on je rekao ako krenete u ekonomsku i monetarnu uniju bez političke unije, to to će se raspasti i to će se i dogoditi ako ne osnažimo tu političku dimenziju ekonomske monetarne unije. Hvala, hvala ministre. Hvala vam na odgovorima na pitanja. Želim vas samo podsjetiti da među račima eurozone nisu svi bili optimistični glede tog projekta. Možda ste upoznali Tomasa Dopadjasovska koji je začetnik ideje eura i eurozone i on je od početka, od prvoga dana eurozone rekao da valuta bez države dugoročno ne može opstati i mi se sada nalazimo upravo u toj situaciji. E bon, e oui, e bon courage. Želim vam mnogo sreće u daljem radu.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 Danas ćemo prvi put razmijeniti stajališta vezano uz izvješće kolege Mekalistera, dakle o ovom spomenutom izvješću. A izvješće će nam predstaviti zastupnik Viland, zato što kolege Mekalistera nema, koji se ispričava zbog ovog izostanka. Tema je važna kada se prisjetimo dosta važnije uloge koju je, je, su Ujedinjeni narodi imali nakon završetka hladnog rata u raznim e, vojnom e, djelovanju, dakle sudjelovali su u prizinkom donošenja odluka i danas je to tim važnije zato što vidimo da se raspravlja o eventualnoj politici intervencija u odnosno intervencijama na nalivijskom teritoriju, odnosno njihovim vodama. Pa bi zamolila zastupnika Vilanda da nam predstavi dakle ovaj nacrt mišljenja i da nam e, veliš koje su njegove preporuke. Izvolite. Da, pa ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, Herr Kollege McAllis. Gospodin me u njegovo ime, o njegovom izvješću jer je on u Washingtonu na drugom sastanku. Ograničeni smo na 1500 e, znakova, zbog čega gospodin McAllister držao se ključnih stvari bio kratak. Europska unija i Lisabonski ugovor imaju jedan specifičan stav u UN-u. On podržava rezoluciju UN 6524 od 3. svibnja 2011. Kohezija unutar UN-a mora biti osnažena. Održavanje mira je osobite važnosti. Mora se provesti optimizirano planiranje kako bi se dalje moglo surađivati. Stabilni odnos između Europske unije i UN-a od ključne su važnosti za tri stupa mira, sigurnosti, ljudskih prava i razvoja. Europski sustav un mora usvojiti bolje strukture i prekinuti upravno dupliciranje posla. Europska unija najveći donor u financijskim doprinosima za UN i želimo već transparentnost u rashodima. Važno je da nas se obavještava o tome kako se koriste naši doprinosi i gospodin McAllister uz ova temeljna načela predlaže amandmane, smatra da postoji potreba sad dodati neke detalje o proračunskim pitanjima, nadzoru proračuna i također smatra da postoje i druge važne stvari. Primjerice, u izvješću o opće skupštini UN-a važna je sveobuhvatna reforma UN-a uključujući, vijeće sigurnosti i sve regionalne, regionalne aspekte kao i opću učinkovitost. <clears throat> Zamisao je dakle da se podupre trajno mjesto Europske unije u vijeću sigurnosti gdje postoje određena pitanja. Vanjska sigurnosna politika Europske unije nije dovoljno uznapredovala kako bi sve države članice govorile istim glasom i Velika Britanija i Francuska također nisu spremne odustati, odreći se svojih mjesta u vijeću sigurnosti. Međunarodne organizacije trenutno ne mogu postati članicama UN-a, no da se to promijeni, došlo bi do pitanja koje druge međunarodne institucije mogu prijaviti se za članstvo. Kohezija i učinkovitost trebala bi također biti poboljšana kako bi Europska unija mogla djelovati brzo i s jednim glasom. To je moguće provesti boljom koordinacijom stajališta država članica i suradnjom. Eto, to su najvažnije točke koje je gospodin McAllister želio istaknuti, a rok za podnošenje amandmana je 28. kolovoza. Otvoreni smo za sva pitanja. Hvala vam, zastupniče. Riječ ima Hvala vam na ovom sjajnom dokumentu. Mislim da je ovo polazišna točka u raspravi. Kao izvjestiteljica kluba SID o ovom mišljenju želim dati nekoliko početnih primjedbi. Pre svega, mm, postoje duga suradnja između Europske unije i Ujedinjenih naroda, tu su financijski doprinosi Europske unije, koji su značajni tom tijelu, a osim toga moramo uzeti u obzir jedan važan element. Ujedinjeni narodi, tamo negdje od 1981. nisu imali za glavnog tajnika Evropljanina. Mislim da je to važan aspekt. zato želim predložiti da idući kandidat za eh, glavnog tajnika UN-a bude građanin Europske unije. Još jedan važan aspekt je da to mjesto nikad nije imala jedna žena, nikad nije bila imenovana na tu poziciju. te bih htjela da zemlje članice podržaju na, ovu funkciju jednog europskog kandidata i taj kandidat bi trebala biti žena. Mislim da bi to bio signal koji bismo poslali cijelom svijetu. Kao što je govorio i sam izvjestitelj s druge strane, Europska unija najviše doprinosi financijski sustavu Ujedinjenih naroda. Prema izvorima iz Europske unije doprinos 28 zemalja članica je 35% proračuna Ujedinjenih naroda, odnosno 36,8 za operacije održavanja mira. Dakle, više od jedne trećine ukupnih sredstava dolaze iz Europske unije. Osim toga, Europska unija sa zemljama članicama daje, daje 55% sredstava namijenjenih dobrovoljnim programima Ujedinjenih naroda. To je dobar pokazatelj, dobro je doprinositi proračunu UN-a. Međutim, imam jednu malu primjedbu s tim u vezi. Evropska unija je samo promatrač, dakle ona nema pravo glasa. Dobro, dobila je posebnu, poseban status, sudjeluje na brojnim sastancima Ujedinjenih naroda, međutim ovaj status ne odražava doprinos, financijski doprinos i ne uključuje na odgovarajući način Evropsku uniju kada je pitanju proces donošenja odluka u UN-u. I kao izvjestiteljica pozabavit ću se ovim elementima u svom nacrtu mišljenja. Tu je još jedan element, to je e, rezolucija UN-a 276. Htjela bih zatražiti od Europske komisije da donese studiju utjecaja, da se vidi kako se ta rezolucija provodila, odnosno koje pouke se mogu izvući iz isto kako bi se osigurao učinkoviti multilateralizam. Još jednom želim zahvaliti izvjestitelju što je uzeo u obzir moje prijedloge i sa nestrpljenjem očekujem daljnji razvoj suradnje na ovom tekstu. Hvala vam. Hvala vam zastupnice. Dajem riječ e, zastupniku Šolcu. <clears throat> Zahvaljujem predsjednice. Zahvalio bih izvjestitelju na zima. i sredotočit ću se na ključno pitanje koje je kakav je konkretan doprinos našeg odbora. Naravno, pitanje je složeno kao što je i odraženo u uvodnim opaskama. Sadržaj je jasan kada razmatramo vanjsku politiku, politiku razvoja i suradnju između Europske unije i UN-a ili doprinos Europske unije donošenju od politikama UN-a, mislim da se svi možemo složiti. postoje niz pitanja kojima se moramo pozabaviti. Pitanja koja se bave time što je moguće poboljšati. A pitanje koje mene brine je zbog čega se time bavimo na odboru za ustavna pitanja. Mm, trebali bismo raspravljati o internoj strukturi Europske unije i načinu na, koji ona razvija unutarnje vanjske politike, te kako to može osnažiti naš utjecaj u UN-u. Mi smo negdje između funkcionalne monetarne unije i političke unije koja baš ne funkcionira odviše dobro. I to je jedan od razloga i za deficit, odnosno zbog čega nas se ne prepoznaje kao neovisnog dionika. Nismo dakle u istoj poziciji što se tiče donošenja odluka kao na zemlji I zbog toga mislim da UN, regionalne organizacije, OSS i druge organizacije moraju se, mm, njima se moramo baviti kroz aspekt donošenja odluka jer to bi poboljšalo mogućnost donošenja odluka Europske unije i unutar UN-a. Drugo je pitanje e, to da pošaljemo e, žensku predstavnicu iz Europe, sa time se u potpunosti slažem. Hvala vam. Mm, neću sada ovo komentirati, nego ću dati riječ zastupniku Fabiju Kastaldu. Hvala vam, predsjedavajuća. Hvala ti, Barbara. Priznam da težak trenutak u kojem eh, razmišljamo o ovom složenom i važnom pitanju. To govorim prije svega kao koordinator i član odbora AFE. To je krizni trenutak za organizaciju poput UN-a, vijeće sigurnosti je podijeljeno, zato što se svijet dijeli u blokove. I to je jednostavno činjenica. Činjenica je i da s određenog stajališta i Evropska unija je podijeljena u blokove i to se vidjelo i tijekom e, zadnjih pregovora e, što smo prije spominjali. I paradoksalno je što pokušavamo osigurati jednu dosljednost naših stajališta u UN-u, a sa druge strane se postavlja pitanje jesmo li mi sposobni biti ujedinjeni prije nego što branimo naše ujedinjeno stajalište pred un Mislim da smo općenito govoreći vidjeli određena ponašanja koji štete i uloze visoke predstavnice. Ne želim biti licemjeran i biti neodređen, želim i reći što se događa. Kriza, poput one ukrajinske, želim nešto reći o tome i on, tko je preuzeo ulogu u pronalaženju pre, pregovora. To su bila dva dvoje, dvojčelnih ljudi dvoje zemalja članica, dakle oni su preuzeli tu ulogu u ime svih 28. To ne samo da nije fer sa institucionalnog stajališta, zato što imamo imenovanu predstavnicu na tu funkciju i dobro je da ako netko želi dati doprinos da se ojača političko stajalište, naročito kada govorimo o prestižnim eh, prvim ljudima država, međutim ne ukoliko oni svojim djelovanjem preskaču dakle zajedničko stajalište u Europske unije. To vodi do gubitka vidljivosti i prestiža samih institucija kada se odlazi u međunarodne organizacije, zato što dolazimo do spontanog pitanja, recimo od strane UN-a, s kim zapravo moramo pregovarati da bismo e, čuli stajalište Europske unije sa visokom predstavnicom ili sa nekom od jačih i utjecajnih država. To tako djelovanje ima svoje posljedice. Mi možemo napraviti važne korake u tehničkom smislu unutar ovog odbora, ali sumnjam da ćemo uspjeti postići revolucionarne, opipljive rezultate ukoliko prije toga ne budemo vanjskoj politici Europske unije i politici sigurnosti i obrane jamčili da ima zadnju riječ kojim će pokušati naći zajednički nazivnik nacionalnih vanjskih politika. To u mnogo slučajeva nije bilo moguće, mogu bih vam dati dugu listu onih situacija u kojima prevladava nacionalni interes, nekada se te zemlje osuđuju, nekada pak e, ne, uvijek se radi o odnosu snaga i to negira metodu zajednice, negira ciljeve zbog kojih smo stvorili ove politike koje se još uvijek nalaze u jezgri našeg e, djelovanja i tek se trebaju ostvariti. Oni su još uvijek u fazi ličinka, još nismo dobili leptira. Dosta je dakle dosljednosti, vidimo kako određeni politički dionici utječu na naše donošenje odluka i udaljavaju nas od našeg zajedničkog europskog interesa. Mislim da bismo i u ovom mišljenju trebali o ovome razmisliti, ja ću zasigurno podnijeti amandmane u ovom smislu zato što ako ne riješimo ovaj problem u korijenu, ne možemo riješiti njegove praktične implikacije. Nadam se da će ovaj odbor, gdje imamo dosta ljudi koji su pametne i poštene, nadam se da ćemo doći do zajedničkog jakog stajališta i poslati poruku i odboru AFET i svima. Zato što ako nemamo hrabrosti reći se stvari u lice, teško da ćemo pronaći rješenja koja će biti korisna kako za nas, imidž, tako i za interes europskih građana koje branimo. E, grazie Fabio. Hvala ti Fabio na napomenama i na ovoj slici ličinke i leptira. Mislim da nismo ni jedno ni drugo zato što se krećemo unatrag. I vraćamo se ravnoteži snaga, dakle govorimo o nacionalističkim snagama koje su postojale i prije Prvog svjetskog rata. Hvala ti. Dajem riječ zastupniku Kabrasu. Hvala vam. Mm. Hvala vam. Ja ću reći nešto slično onome što su rekli moji kolege. Kolega McAllister je u svom izvješću naveo koje su slabe točke Evropske unije i naveo koje su slabe točke Ujedinjenih naroda. Dakle, iznio je na vidjelo i zajedničke slabosti. Zato se pitam kako možemo očekivati da će iz ovoga i da ćemo dobiti jedan učinkovit e, rad ovih e, organizacija. Što se može učiniti kako bismo unutar nekoliko godina izbjegli situaciju u kojoj ćemo reći da se nije postigao nikakav napredak. Mnogo ćemo raspravljati, ali pitanje je što će se dogoditi. Kako nešto učiniti, kako učiniti nešto da bi se stvari promijenile, s obzirom da je situacija doista izuzetno složena. Hvala vam. I nema drugih zahtjeva za riječ, Zamolila bih zastupnika Vilanda ukoliko nešto želi dodati. Ne. Kolega Lajnen, ispričavam se. Niste mi e, na popisu. Nema problema. Pitanje je bilo što Odbor za ustavna pitanja može reći novo izvješće kako može doprinijeti i mislim da možemo UN e, ravnati prema načelima transparentnosti, učinkovitosti i demokratskog nadzora, kao i sebe same. Izvješće McAllister je dobro, niz stvari je spomenut i činjenica da transparentnost UN treba poboljšati, stoji, mnoge stvari su pošle po krivu, a to bi se moglo poboljšati kroz proračunsku kontrolu. Učinkovitost je načelno problem sa zastupljenošću i situacija je takva da zapravo dolazimo do anakronizma. Današnji svijet je drugačiji, nije više što je bio E, sad imamo regionalne saveze u Europskoj uniji, Afričku uniju, Azijsku uniju, regionalna tijela. U budućnosti morat ćemo razmatrati, o tim, razmatrati te legion, regionalne strukture i vidjeti kakav glas i mjesto one imaju, da nisu samo promatrači koji stoje po strani. U određenim tijelima, primjerice što se tiče konvencije o klimatskim promjenama, Europska unija nije promatrač, ona je igrač sa svojim mjestom i sa svojim glasom. mislim da bismo trebali izraziti svoju ideju da u vijeću sigurnosti također Europska unija treba biti predstavljena. Znamo problem, imamo dva europljana, no ukoliko se struktura proširi, Europa bi trebala ondje biti prisutna. Prema Lisabonskom ugovoru imamo odgovornost za vanjsku i sigurnosnu politiku. To je jedinstvena politika, to je naš cilj. Što se demokratske kontrole tiče, nekolicina nas eh, im radi na kampanji za parlamentarnu dimenziju UN-a i uz opću skupštinu postala bi i parlamentarna skupština. S zadovoljstvom eh, mogu reći da je glavni izvjestitelj u prvom stavku dotaknuo se ovoga dugoročno gledano i jedan parlament na svjetskoj razini je možda korak predaleko kampanja u kojoj smo mi uključeni bave se parlamentarnom skupštinom koja bi započela kao što je započeo i Europski parlament kao savjetodavno tijelo ali koje se sastoji od izaslanstava iz nacionalnih parlamenta. Nadam se da stavak prvi u izvješću će ostati kakav je, ali možda i sam predložim amandman eh, od strane AFKOA o demokratskom nadzoru koji je potrebno imati na umu. Demokratski nadzor nad parlamentima članica UN-a, dakle nacionalnim parlamentima i ukoliko imamo svoje mjesto u UN-u, to bi trebao biti naš parlament i mislim da izvršna vlast ne može voditi UN a nažalost građani nisu predstavljeni zastupljeni u UN-u. Za razliku od tijela poput Amnesty Internationala i Greenpeace-a koji imaju status promatrača, a to neće držati vodu za budućnost. Hvala ti, Joe. Tužno je što i dalje razgovaramo o mogućnost sigurnosti, da imamo predstavnika u vijeću sigurnosti jer smo to već trebali imati dugi niz godina. Ukoliko nema drugih pitanja, zamolila bih zastupnika Vilanda želi li nam dati jedan zaključak s obzirom na ono sve što je čuo tijekom rasprave. Ja, also, e. dakle, e, Proslijedit ću vašu zahvalu gospodinu McAllisteru, uključujući i činjenicu da jedan ne njemački član govorio njemački u ime gospodina McAllistera i da je bio razumljiv. Dakle, hvala, hvala na svim doprinosima. Dakle, uz zanimljiva pitanja koja smo čuli o politikama, mislim e, mišljenje bilo vođeno glavnom idejom, a to je situacijom u kojoj se sami zatječemo. I ona je prilično komplicirana i teško je tražiti glas mjesta ukoliko zapravo ne znate što sa njime želite. Dakle, mislim da moramo razmotriti svoje vlastite procese donošenja odluka i njih poboljšati prije nego što zatražimo jedan instrument koji čak ne možemo niti iskoristiti, provesti. Ne zavidimo ovdje izvjestitelju, no mislim da je komentar gospodina Šolca bio vrlo zanimljiv. Da bismo trebali konkretnije pogledati E, pojedine projekte koji su u toku u UN-u i možda inzistirati na tome da naš novac e, bude iskorišten za projekte koje mi smatramo ispravnima. Jer mislim da naš doprinos ne bi trebao samo biti prati na transparentnosti oko toga što se događa s našim novcem, već moramo i povećati transparentnost onoga što mi radim u očima drugih. Znam da je to teško, ali osjećam takav senzibilitet prema eh, ovom pitanju parlamentarnog vijeća. Ali postoji cijeli niz zemalja i ovaj parlament bi čak bio najveći osobno bih reagirao na komentar gospodina Kastalda. U prošlosti smo jednu dobru stvar učinili, a to je da smo uključili parlamentarnu komponentu u području telekom računalnih sustava. Europski parlament je to prvi učinio, mi smo bili prvi e-parlament, e, Italija je bila vrlo posvećena tome i projekt je zapravo stao. I tema pristupa mreži, digitalizacije, pristupa građana parlamentu kroz internet je doista zanimljiv projekt koji bismo mogli i osnažiti ne mislim da nužno postoji demokracija svugdje gdje su prisutni socijalni mediji. No sudjelovanje građana kroz moderne medije gdje demokracija postoji svakako bi imalo jedan stabilizirajući učinak. Možda bismo ponovno trebali spomenuti tu stvar. Hvala. Hvala te, Želim vas posjetiti na kalendar vezano za ovu temu, Daću vam tri datuma. Dakle, petpiste smo već odradili, 28. kolovoza. Dakle, u podne mm, i teče rok za podnošenje amandmana. Dakle, da ponavljam, 28. kolovoza u 12. giljotina za amandmane. A to da ako bismo mogli glasovati 22. rujna. Dakle, trebamo dovoljno vremena kako bismo cijenili amandmane i potom njima glasovali. Slažete li se? I prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, dakle vraćamo se zapravo na točku o kojoj smo već govorili o prijedlogu uredbe o izvršavanju prava Europskog parlamenta na istragu, a kojom se zamjenjuje odluka parlamenta vijeća i komisije od 19. travnja 95. Izvjestitelj je e, Ramon Hauregi Atondo. Neću sada duljiti, objašnjavati temu, zato što smo tome već započeli u razgovorima sa predstavnicima Luksemburškog predsjedništva i podsjećam da ste vi zadnji put e, govorili u Afku 5. E, svibnja i pretpostavljam da ćete nas obavijestiti o dvije točke, odnosno o radnom sastanku koji se održao prošlog se održao 18. lipnja i o mogućem razvoju situacije koji se dogodio na razini radne skupine općih poslova vijeća, te vam sada dajem riječ Izvolite. Hvala vam predsjedavajuća. Evo stvarno ukratko. Sam zamolio predsjednicu Hubner da ostavi na dnevni red mogućnost da upoznam zastupnike odbora AFKO sa stanjem stvari. Doista krajem lipnja smo se našli u jednoj vrsti zastoja, te sam vas htio upoznati s tom činjenicom. Želim reći kako stoje stvari. Sjećate se da sam govorio malo času u raspravi sa predstavnicima Luksemburga. Situacija je takva da imamo rezoluciju koju je usvojio parlament, to je rezolucija koju je napisao kolega David Martin i tu se predviđao tu se predviđali e, pregovori sa vijećem i komisijom zato što nije došlo do, do, do potrebnog sporazuma. Naime, parlament je donio tu e, rezoluciju kako bi se u ovom sazivu pozabavili tim pitanjem. Mi smo upravo to izvješće preuzeli. Dakle, od tada odbor AFKO i predsjednica Hubner su zatražili od komisije i vijeća da započnu dijalog kako bi se uspostavio novi kontakt vezan uz ovu temu. Međutim, u cijelom ovom razdoblju, dakle u prvom semestru, ja sam razgovarao i sa prethodnim predsjedništvom, imali smo da razvijenu pisama. Na kraju smo konačno uspjeli organizirati sastanak koji je održan 18. lipnja, dakle sa vijećem i komisijom. Uvjeti su bili da sastanak bude tehnički, neformalni, zato što vijeće e, nije e, bilo poslalo odgovarajuće predstavnike na ovaj sastanak. Nekoliko sati prije ovog sastanka, dakle koji se treba održati ovdje u parlamentu, sa svim izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni, sa predstavnicima pravnih službi svih političkih klubova. Dakle, nekoliko sati prije Latvijsko predsjedništvo je poslalo mail i reklo da neće moći prisustovati sastanku, zato što se u vijeću stvorila blokirajuća manjina koja se protivila tom sastanku zato što su iskoristili mogućnost e, koja im je bila na raspolaganju kako bi se sprotivili izvješću Davida Martina. To je vijeće trebalo proučiti prije nego što je trebalo sudjelovati na sastanku. Ja sam zato tražio od e, prošlog predsjedništva da ipak dođu da nam objasne zato što su tamo trebali biti nazočni svi predstavnici političkih, političkih klubova i predstavnici komisije i to se i dogodilo. Mi smo se sastali prije svega sa predstavnicima tadašnjih predsjedništva onda su prisustovali sastanku kao promatrači i mogli su vidjeti dijalog između komisije i parlamenta, a vezano za probleme koji su postojali s tim izvješćem. Način na koji smo obratili tu temu je bio fleksibilan, mi smo se trudili pronaći sporazume i to na osnovu pregovora koji su se događali prije usvajanja, prije nego što je parlament usvojio ovo izvješće, želim reći da smo da u prethodnom sazivu da su pregovaralo godinu i pol dana i da se nije došlo do potpunog sporazuma i slaganja, međutim oko nekih članaka su se uspjeli složiti. I što se zapravo dogodilo? Budući da je vijeće vidjelo do 18. lipnja način na koji mi raspravljamo o toj temi, ta vijest je došla do vijeća za opće poslove. Htjeli smo vidjeti koliko oni dugo mogu izbjegavati ove pregovore. i e sada vijeće radi na sastavljanju službenog odgovora, dakle vaši predsjednici Hubner, kako bi izrazilo svoju želju za sudjelovanjem u ovom dijalogu. Jer trenutno se nalazimo u svojevrsnoj slijepoj ulici. Informacije koje sam naknadno dobio kažu da vijeće više neće postavljati prepreke na ovom putu. Rekli su da imaju čitav niz primjedbi, kako pravnih, tako i političkih, koje su već bili izrazili, tu su dodali neke nove elemente, mi smo toga svjesni, znamo da imaju velike pravne i političke primjedbe u odnosu na izvješće koje je usvojio parlament, ali dobra vijest, a to je danas potvrdio predstavnik Luksemburga, jest da će Luksemburško predsjedništvo prihvatiti ovaj poziv na dijalog. Prije svega će nam se pridružiti na jednom tehničkom sastanku kako bi vidjeli gdje su problemi, a onda ukoliko bude postojala volja za pregovorima, onda oni trebaju dobiti mandat od strane vijeća i mi ćemo utvrditi metode rada sa izvjestiteljima u sjeni za ovaj trijalog, dakle na kojem će nazočiti predstavnici parlamenta, komisije i vijeća. Smatrao sam da je potrebno upoznati članove odbora AFKO sa trenutnom situacijom vezano za ovo izvješće. Dakle, bili smo u zastoju, ali evo čini se da će vijeće za opće poslove odobriti ovaj poziv na dijalog, poslat će nam pismo i sam evo danas luksemburški predstavnik nam je rekao da će to biti tako i nadam se da se nakon sastanka u rujnu zbilja moći poručiti vama i drugima da će ovaj dijalog, da će se on nastaviti. Hvala. Mene, mene je ostavio pozitiv, ostavila pozitivan dojam ova reakcija pre Luksemburgskog predsjedništva nakon ove vrste bojkota koje je provodilo prethodno predsjedništvo. Za mene je to bio hrabrujući signal. Želim zahvaliti vama, kolega Tondo, i predsjednici Hübner što ovako snažno inzistirate na ovoj točki, zato što kada se inzistira na kraju se pobjedi. Ne znam želi li se netko javiti za riječ. I ukoliko to nije slučaj, onda smo došli do kraja sastanka, odnosno ne, nisam došli do kraja sastanka. Moram vam dati još neke datume koje koje nije potrebno usvajati, već imate te datume. I dakle, što vam onda trebam reći? Dobro, kolega mi to nije trebao poručivati. Htjela sam eh, vam svima poželjeti ugodan odmor. I idući sastanak je kojeg ono dana, pita se predsjedavajuća. Dakle, to je četvrtak 3. rujna od 15 do 18.30 sati u Briselu. Dakle, od 15 do 18.30. Onda sljedeći sastanak. Želite li se malo uh, utišati, molim vas, odnosno por favor. Potom slijedi sastanak 21. rujna, dobro, očito sve znate. Dakle, 21. rujna 2015. i ostalo znate. Želim vam ugodan odmor. ja